Are you ready? Smo li spremni? Dragi kolege, a Ricardo nije tu? Je? Monsieur Serrao Santos est demandé. Traži se gospodin Serao Santos. Evo ga. Alors, donc nous allons Dakle, sada prelazimo na točku petu dnevnog reda. No prije toga, rekao bih par riječi, naime, Magda mi je upravo javila Možete me saslušati, molim vas? Ti me slušaš, ali ostaje me ne slušaju. Ricardo, evo, samo čas. Dakle, želim pozdraviti Magdu koja se ustala, koja radi za komisiju i predstavlja komisiju. Ovo je njen zadnji sastanak na odboru za ribarstvo jer će prijeći na drugo mjesto i molim vas e, da joj odamo počast i zaplješćemo jer nam je pomogla u našem radu čitav niz godina. Hvala ti Magda. Velika hvala. A sada ćemo preći na prijedlog odluke vijeća o o sklapanju Europske unije sporazuma za sprečavanje nereguliranog ribolova, a ne. na prijedlog OPANO, e, i točka sedma. Dakle, komisija u 29.8. usvojila zakonodavni odbor i kolega Sarao Santos je imenovan izvjestiteljem. Dakle, prijedlog komisije i, i nacrt su predstavljeni 8.10. a rok za amandmane je 22.10. Danas ćemo analizirati amandmane i odmah predajem riječ izvjestitelju Ricardo Serao Santosu. Hvala, dragi predsjedniče Alan Kadek. Htio bih najprije zahvaliti kolegama na njihovim amandmanima i njihovu doprinosu i siguran sam da svojim radom pružaju velik poboljšanje za amandmane i vjerujem da će to omogućiti da imamo bolje uravnotežen dokument. Hvala pravnoj službi, hvala kolegi Okonenu i svim onima koji su pružili pomoć. Ovdje se radi o iznimno stručnom dokumentu, tehničkom dokumentu. Predlaže se 163 amandmana, 16 imaju za cilj da se zajamči zaštita temeljnih ugovora i pruži pravna pomoć za bržu transpoziciju donesenih izmjena s ciljem očuvanja i izvršenja odluka koje je usvojila NAFO u, internom pravu Unije. Dakle, to je jako važno. Imamo pravila koja se primjenjuju na sve e, strane ugovorne strane i to treba preneseno u naše zakonodavstvo i biti primijenjeno na naše brodove, plovila. Amandmani različitih zastupnika i kluba zastupnika prave još bolju ravnotežu u dokumentu i usprkos razlici u stavovima ne čini mi se da ima ikakvih izvora napetosti problematičnih stavaka. Dakle, glasački popis već je spreman, omogućit će nam da napredujemo. Amandmani koje su predložili različiti klubovi našeg odbora tiču se različitih e, amandmana i vjerujem da ćemo uskoro moći ostvariti kompromis glede ovog sporazuma. Što se tiče predloženih amandmana od pravne službe i što se tiče amandmana koje sam ja osobno predložio, 50% tih amandmana trebali bi biti glasani unblock, pa isto vrijedi i za priloge jer treba ih sagledati kao jednu cijelinu. Mm. Bilo bi dobro da se glasa o tome i ako bismo uspjeli prenijeti ta pravila u e, Unije, mislim da bi to bio izvrstan napredak. Mogu vam reći da nakon glasanja imat ćemo sporazum e, da se pređe na međuinstitucionalne pregovore. Nemam ništa drugo za reći. Evo, još hvala, velika hvala za vašu otvorenost, otvornost Europske komisije. Hvala joj i na pomoći u izradi ovog izvješća. I još jednom želim svima zahvaliti, dragi kolege odbora za ribarstvo. Hvala na vašoj pomoći. Hvala najljepša Ricardo. Da li se netko javlja za riječ? Kolega Werner Kun. Izvoli Werner. Htio bih se zahvaliti izvjestitelju. Samo trenutak. Hvala lijepa. Treba Trebaju vam slušati, njemački nije tako jednostavni jezik. Hvala lijepa. Hvala Ricardo na zaista ciljno usmjerenom poslu koji se bavio riječ je o ribolovnom području koje je zapravo Europska unija e, gospodare zajedno sa mnoštvom drugih zemalja. To nisu naše ribarstvo gospodarne zone Grenland, Labrador, Newfoundland. Komisija je dobro pregovarala i kad je riječ o europskoj floti i sve mogućnosti koje stoje na raspolaganju i u okviru NAFO, dakle Organizacije za ribarstvo sjeverozapadnog Atlantika, u okviru NAFO je potrebno da još neke stvari pojasnimo i to kad je riječ o ispregovaranim ugovorima, to moramo započeti kao posao. Ricardo Serao Santoš je to jasno značio i sa kompromisnim rješenjem. Vjerujem da je svi izvijestiti obitelji u sjeni mogu biti zadovoljni, a kako bismo eto pod jedan krov stavili sve e, amandmane. Jedan amandman koji se tiče e, prije svega morskih pasa, te isto tako kontroliranje na e, palobi broda. To je uvijek pitanje kako možemo situacije uopće zapravo kontrolirati kada je riječ o uredbi o kontroli, jer to su se tehnička pitanja, međutim, imamo ovlasti i za prenošenje koje smo ograničili na pet godina, to znači da komisija može delegiranim aktima, može tu djelovati a isto tako imali smo jedan zahtjev eh, koji je tražio brisanje svega, možda kad je riječ o prijenosu ovlasti, mm, kako bismo to imali bolje pod kontrolom, suglasiti se oko trogodišnjeg razdoblja, a inače Hvala lijepa i izvjestitelju i Carlosu Serao Santošu na ovom izvješću. Hvala. Merci beaucoup, a pas Hvala ti, Werner. Netko drugi? Petrvan Dan, izvolite. Ehm, Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Na prvom mjestu želim čestitati kolegi Sarao Santušu na ovom obavljenom poslu. Zaista možemo svi biti suglasni oko toga da možemo prijeći vrlo brzo na glasovanje o samom dosjeu, a zapravo je riječ o osjetljivom području, kad je riječ o ribarstvu, ehm, u dva, dvije luke u Europi se događa iskrsta i čini mi se da je onda jako važno da i ovaj sporazum e, će uzeti u obzir i održavost, održivost kao takvu u ovom području ribarstva gdje je isto tako važno održati ekološku ravnotežu. Želio bih predložiti da to što prije privedemo kraju, a što se tiče mene osobno, to bi već bilo moguće da odmah glasujemo, ali očekujem da ćemo barem krajem siječnja imati priliku glasovati o svemu, dakle na sljedećem sastanku odbora za ribarstvo. Merci Hvala ti, Peter. Tko se još za riječ? Ne, nitko. Dakle, predajemo odmah riječ predstavnicima komisije, gospodin Ander Jensen Izvolite, gospodine Jensen. Hvala gospodine predsjedniče, dobro jutro svima. Na prvom mjestu mi smo želi isto tako izraziti našu zahvalnost izvjestitelju na zaista brzom radu i amandmani koje su uputili niz članova. Čini nam se da su oni zaista jedan napredak i da idu u pravom smjeru. Želimo isto tako istaknuti nekoliko područja koje nam još uvijek predstavljaju probleme. Kada smo zadnji put bili na ovom odboru, jedan od ključnih zapravo poruka koja smo primili jest volja i želja zastupnika da se modernizira i da se unaprijedi samo prenošenje ovog akta kako bismo ubrzali sam proces. Ja sam prošli puta objasnio da imamo godišnje sastanke, a kako bismo upravo transponirali sve skupa, to nije ničija greška, ali sustav je potrebno, sustavu je potrebno 18 mjeseci, što znači da kad god imamo prijedlog za transpozicijom treba nam e, dvije godišnje sastanka kako bismo to dostigli. Što znači neka pravila se u međuvremenu mogu promijeniti i dugo vremena se zapravo mi e, lovimo mačke i miša i želimo e, pratiti. Međutim, inovacije koje smo predložili, koje su doživjeli pozitivan odjek, e, a to je čisto iz tehničkih razloga, bilo da je riječ o delegiranim akcijama ili dinamičke reference, kako ih mi zovemo, a u samim predlozima amandmana želim skrenuti pozornost na dva amandmana koji bi ovu inovaciju u cijelosti uklonili, time bi se vratili na sadašnji način rada i što znači da ćemo konstantno biti biti dvije godine u zaostatku koliko god brzo e, mi u komisiji djelovali ili koliko god brzo parlament donosi odluka. Stoga nas brine ova modifikacija koja se prilaže, a tiče se članaka 52. i 54. i ti amandmani e, su amandman 24, 33, 34, 36, 42, 43, 44 i 47 čitav popis ovih amandmana, upravo te inovacije koje su neki zastupnici tražili da se u cijelosti brišu iz samog prijedloga, što bi značilo da nemamo nikakve mogućnosti da se koristimo delegiranim aktima i za čisto tehničke e, segmente i ono što je već predviđeno, a to je dinamička referenca gdje kroz objave e, i sigurno je od značaja da koliko god tehnički bili, ali što se tiče i samih formulara za izvješćivanje koje koristimo, znači nema diskrecije diskrecijske bilo kakve mogućnosti nili zakonodavstva umjesto da se umjesto obrazca 5A6 koristite obrazac PA2 što znači mi čini nam se da nema nikakve dodane vrijednosti da se uđe u zakonodavni postupak da bi se transponirali ovakve čiste tehničke stvari i kako bi se izvještavao na o Statičkim podacima. Još nešto na što bih vam želio skrenuti pažnju, a to je čitav niz amandmana koji se čine da idu još e, dalje od e, e, načela NAFO, a to je zapravo odgovornost država koje signaliziraju određene probleme, znači administracije, dakle da su zapovjednici brodova oni koji mogu učiniti neke stvari. Međutim, čitav niz amandmana u amandmanu 12, 14, 16, 18, koji čini se da sugeriraju da inspektori iz trećih zemalja mogu naložiti nešto samom plovilu Čini nam se da je to uredom u e, mislim da oni mogu zatražiti, ali nisu u mogućnosti naređivati. Dakle, jedine naredbe mogu ići iz samih država pod čijom zastavom plove plovila. I evo, to su ovo neki amandmani, ključni segmenti na koje smo htjeli skrenuti pozornost i elementi inovativnosti, ali naravno i popis svih onih tehničkih E, segmenata na koje vi kao zastupnici možda imate drugačije gledanje, ali izuzetno smo pazili da imamo izuzetno mali prostor diskrecijskih eh, odluka i čini nam se da ne vidimo nekakvu dodanu vrijednost osim ovog dugotrajnog procesa da se ide u procesu odlučivanja kako bi se ove mjere implementirali. To su ovo dva segmenta koje sam želio istaknuti, ali naravno nastavljamo surađivati i sa izvjestiteljem i sa zastupnicima kako bi ovaj dosije išao dalje. Hvala vam lijepa. Najpše hvala gospodinu Jensenu, a sada ponovno dajem riječ Ricardo. Hvala lijepa. Hvala vam lijepo na ovim komentarima, a isto tako i na komentaru predstavnika komisije. Ja bih eh, želio upozoriti na sljedeće okolnosti. Kao što sam rekao, u ovom procesu želimo e, sve skupo ubrzati. Zbog toga mislim da tijekom sljedećeg e, sjednice odbora trebalo bi glasovati o svemu ovome. No, sada smo dobili amandmane za koje smo mi odlučili da mi kao zastupnici da ih uključimo u sam prijedlog Čini mi se da je isto tako i za vijeće i za komisiju, čini mi se da je jasno da i ovaj proces e, treba dovršiti što je to prije moguće i zbog toga mislim da bismo u trijalogu i u pregovorima mogli pronaći zadovoljavajuće rješenje. U konačnici je riječ o tome da E, riječ o aktivnostima u područjima sjeverozapadnog Atlantika gdje imamo mnoštvo partnera, a koji nisu članice Europske unije i sama e, dakle prijenos u europsko pravo je na neki način ovisan i o partnerima i suglašen je sa NAFOM ovaj sporazum u ribarstvu sa organizacijom za ribarstvo Sjeverno-Zapadnog Atlantika izuzetno važan za nas, a mislim da i u jednom e, primjerenom roku ćemo uspjeti to i realizirati. Naravno, u konačnici možemo kazati da smo i postavili taj rok, a kad je riječ o realizacije samih izbjena u sporazumu s NAF-om, o tome će se i usuglasiti stavovi sa komisijom i sa vijećem. Hvala, dakle glasamo na odboru 23. siječnja 2019. plenarnoj u ožujku 2019. Sada prelazimo na šestu točku dnevnog reda. Tu se radi o nadzoru e, kontroli ribarstva i razmjene gledišta stručnjacima. Da, kao što je dogovoreno na sastanku 9.10. sad ćemo imati razmjenu gledišta o kontroli ribarstva s sudjelovanjem tri stručnjaka kojima želim dobrodošlicu našem odboru. Radi se o gospodinu Kenu Skau iz DK Fish, dakle Danska udruga proizvođača, zatim gospodin Guillaume Leprijek iz okružnog odbora za ribarstvo eh, iz Morbijana u Francuskoj i gospođi Elizabeth Druel iz NVO-a Kleinhardt. Dakle, obavesti radi, najprije dajem riječ naravno našoj izvjestiteljici Izabel Toma. Izabel, izvoli, imaš riječ. Hvala predsjedniče. Dakle, neću biti duga. Tu smo kako bismo saslušali stručnjake. To nam je naravno potrebno kao i svaki put kada imamo posla sa donekle osjetljivim izvješćima. Dakle, potrebno nam je mišljenje stručnjaka da nam ukažu na situaciju. Dakle, parlament temeljem izvješća na vlastnu inicijativu, odnosno i kontrole politike ribarstva. Parlament je tražio reviziju uredbe o kontroli koja nam se istovremeno činila nedovoljno prilagođena, ali prvenstveni problem je bio što nam se nije činila usklađenom, harmoniziranom. Dakle, postojale su ogromne razlike u praksi od zemlje do zemlje, a unutar te uredbe postojala je mogućnost dakle, za da dođe do takvih razlika, jer eh, doslovno se koristio u svakoj rečenici kondicional, u svakoj rečenici, dakle nije bilo nigdje nikakve obveze i to je omogućavalo apsolutno svakoj državi članici eh, da tumači taj tekst eh, kako joj volja i to je dakle davalo svim ribarima i građanima dojam nepravde u toj kontroli ribarstva. Dakle, s novim izvješćem koje ćemo pokušati glasati, barem u prvom čitanju, dakle prije kraja mandata, nastojimo to dakle s tim dokumentom ispraviti. Komisija je predstavila zakonodavni prijedlog i zahvaljujemo im na tome. Evo, htio reći bolje ikad nego nikad, no evo, sada ćemo temeljem prijedloga komisije možemo reći da ima tu pozitivnih elemenata u ovoj harmonizaciji, ali to doista nije dovoljno i ne rješava istovremeno jedan od ključnih problema s kojima smo suočeni, a to je taj, ta kompleksnost i nejasnoća uredbe koja ne omogućuje e, korisnicima i ribarima jednostavno tumačenje tog dokumenta. No dobro, Jasno mi je, dakle, kada imamo posla s pravom, u pravu je najveći problem e, jednostavnost. U svakom slučaju zahvaljujem stručnjacima i s velikim nestrpljenjem očekujemo njihova izlaganja. Hvala. Hvala Izabel na ovom uvodnom izlaganju. Dobro, dakle, evo, odmah ću predati riječ gospodinu Kenu Skaufisheru iz Danske ribarske organizacije. Dakle, gospodine Fisher, imate riječ. Thank you. And thank you for the... Hvala lijepa, hvala isto tako i na pozivu što mogu sudjelovati u razmjene mišljenja vezano uz kontrolu ribarstva u Europskoj uniji. Veselio sam se zaista ovom susretu, zovem se kao što i vidite na samom e, projektoru Kenske Fisher, ja sam Gospodin eh, Danish Fisherman PO, izvršni direktor za komunikaciju i politike u ribarstvu. Također eh, predsjedam isto tako i vijeću e, skupinu ribarstva, ali danas predstavljam samo dakle, ulogu danskih ribara, a isto tako i svojih kolega u Srebrnom moru. Prvo nekoliko riječi o Mm, naše organizacije organiziramo i same ribarske flote, a isto tako i stokove, lokalne udruge ribare u Danskoj. Naši članovi se nalaze u Baltičkom moru, i Sjeverno more, a prema tome i s ovim sporazuma, u, ovaj sam sporazum za nas je jako važan, to je prvo što sam želio istaknuti i ono što moramo imati na umu da nemamo e, nadzor i kontrolu, jer ribari su uključeni isto tako i e, kad je riječ o utjecaju na druge države u okruženju, to nije moguće kad je riječ o kontroli ribarstva. Danski udruga e, ribara je najveća u Europskoj uniji, 700 plovila obuhvaća naša organizacija sa našim članstvom, više od 550 njih je kraće od 17 metara. Vratit ću se na ovu temu, mi smo rasprostanje po čitavoj Danski e, s ovim crvenim točkama, možete vidjeti koje su to lokacije, ali 75% ribarstva održava e, odvija se u sjevernom dijelu Danske, Jotlan, u Skageraku i u Sjevernom moru. Mi smo vjerojatno mm, najbolje certificirani u čitavom svijetu. 80% naših e, iskrcaja su e, u skladu sa e, svim propisima koji su usvojeni na međunarodnoj razini. Što se tiče samog prijedloga komisije, i kao što je rečeno, komisija je uputila prijedlog u ljeto 2018. godine, dakle prije gotovo pola godine, i očekivali smo da da se ovo, e, ovaj prijedlog e, donese puno ranije, s obzirom da smo imali i reviziju e, zajedničke redarstvene politike potrebna. je revizija ovog zakonodavstva, ova sadašnja, jeste starjela. Puno je razloga tomu, a ja bih želio naznačiti neke riječi koje se koristi u komisijenom prijedlogu, a trebamo zaista olakšati samo posao oko kontrole, a isto tako kroz elektronski nadzor. Kad je riječ o ulovu, treba nam pojednostavljenje, a za komisiju to bi se trebalo dogoditi e, kroz ovaj papirnati sustav e, zamjenom za elektronski sustav, te isto tako e, da se izvješćuje sa svih plovila bez obzira na duljinu, a isto tako, što se tiče priobalnog ribarstva, mora se provesti i monitoring kontrola, a isto tako se, bi se ovo ticalo i rekreativnog ribarstva. Kako bismo bili u mogućnosti razmatrati prijedlog, važno je da isto tako pogledamo i u prošlosti sam e, okvirnu uredbu iz 2014. godine ovo je temeljna uredba, s obzirom da je e, nazvana okvirnom u članku 36 gdje imamo zavedene ciljene, a isto tako i provedbu, sami ciljevi, kao što je navedeno u samoj okvirnoj uredbi, jest da se osigura sukladnost sa CFP pravilima i koje treba dakle e, u uspostaviti kroz sustavnu kontrolu e, i u Uniji. A isto tako i kontrola e, se ne nalazi u samom e, segmentu, dakle nadzor ribarstva nije cilj zajedničke ribarstvene politike kontrola postoji kako bi potpomogla samo implementaciju same zajedničke ribarstvene politike. To mora biti jasno i same uredbe koje se tiče samog okvira. Kad je riječ e, o prijedlogu komisije, ja bih e, želio istaknuti još nešto, a upravo sa onime što sam istaknuo postoje nekoliko pet osnovnih e, načela koje moraju zaista biti obuhvaćene u novoj uredbi o kontroli. Prije svega, kontrola i nadzor jest integralni dio bilo kojeg funkcioniranog ribarskog sustava upravljanja što znači da u ribarskoj industriji moramo e, prihvatiti ovaj sastavni dio upravljanja e, ribarstvom kao takvim. Drugo, moramo dobiti visoku razinu e, usklađenosti, to mora biti ujedno i cilj za kontrolu ribarstva. Postoje neki preduvjeti tomu. Jedan je od bitnih preduvjeta jest koherentnost, a isto tako i jedinstveno zakonodavstvo koje je zasnovano na tehničkim mjerama, pravilima, isto tako obvezom iskrcaja, a koji mora biti koherentni i provedivi. Drugo, treba nam kapacitet flote koji mora biti u skladu sa raspoloženim kapacitetima ribarstva, što znači da prilike za ribarstvom, a isto tako mogli bismo kazati da postoji trend da se e, samo usklađivanje oslabi kao takvo. Treće je dijalog, e, isto tako jasne linije komunikacije, nadzor ribarstva i samih upravitelja, te isto tako i usklađenost e, sa svim onim poljima koje donose pravila. Temeljna pravila jest i proporcionalnost kada je riječ između nadzornih i nadzora i kontrole i samih mjera. To je izuzetno važno kada uzmemo u obzir sve ono što je pred nama. Kao četvrtu točku treba nam isto tako ravnopravno područje djelovanja. Ja bih želio istaknuti da kada je riječ o kontrolama, to ne znači da sam e, same ribarska plovila trebaju biti pod istim pravilima, ne glede na to e, iz kojeg geografskog ili regionalnih e, područja dolaze, što znači da ne moraju biti ista pravila kad je riječ o ribarskim plovilima u Mediteranu ili kad je riječ o ribarskim plovilima na Baltičkom moru. Zajednički i ravnopravan sustav jest da ribari koji djeluju e, nekom morskom području i koji e, sa istim alatom love istu vrstu ribe, dakle regulatorno mora biti na neki način izjednačeno. I temeljno načelo broj pet, je moderni sustav nadzora koji ima i multidimenzionalni pristup kad je riječ o informacijama, obrazovanju, a isto tako i provedbi zakonodavstva. Kontrola i politike kontrole i kada zaustavljate ljude i kažete im da ne, ne poštuju pravila, nije dovoljno. Dakle, mora se nastaviti sa obukom, morate informirati ribare kako biste imali zaista e, pravila kao takva koja se mogu i provoditi u konačnici. Što se tiče prijedloga komisije, želio bih e, istaknuti pet e, elemenata Postoji puno toga što valja učiniti. Na samom prijedlogu ja imam jako malo vremena i mislim čak da je i moje vrijeme već prekreva, ali želim ovih pet elemata naglasiti. Dakle, što se tiče malog ribarstva, ja predstavljam organizaciju gdje je 500 e, naših plovila ispod 17 metara dužine. Kada pogledamo prijedlog komisije, zaista smo zabrinuti. Razlog tomu je što postoje neki elementi u komisijnom prijedlogu koji zaista ne samo da će povećati trošak za ova plovila, već će isto tako e, im otežati da uopće se bave ribarstvom. I zbog toga imamo mnogo članova koji E, postavljaju pitanje zašto mm, idemo u tom smjeru ograničavanja ribarstva, a ne pustimo ribarstvo da učini svoje. Dakle, ne glede na duljinu, e, čini se da je to ključ e, da ribarska aktivnost u more Europske unije bude u skladu sa zajedničkom ribarstvenom politikom. Međutim, komisija predlaže paket da se upravo malo ribarstvo, a isto tako predlaže se korak od 12 metara ispod i dva, iznad 12 metara, a čini nam se isto tako da je implementiranje sustav e, za male ribare kao što je priložila komisija zaista ne odražava potencijalne prednosti koje sam paket mora donijeti. Mala plovila otvorena su koje isto tako imaju e, na neki način svoje fiksne troškove koji će onda time doći u negativan položaj. Što se tiče malog ribarstva, to se mora uočiti prije svega kad je reč o pojedinim ribarskim područjima. Ne trebamo globalni, uniformirani pristup koji će na neki način samu strukturu poremetiti kao takvog. Međutim, e, ta plovila ne smije napustiti ovo ribolovno područje, što znači da i ribarska industrija zbog troškova i možda će se postati i preći u rubriku rekreativnog ribarstva, što ne bismo željeli. Što se tiče zapisa i upisnika, sama očevidnika. Što se tiče ribarske industrije, izuzetno teško su primjenjiva pravila u očevidniku u nekoliko zemalja. Oni su glavni razlog zbog čega ribarska industrija jest e, kažnjena. A kada pogledamo i godišnje izvješće e, kontrole ribarstva, kada vidimo pravila o očevidnicima, to je ujedno isto tako i tolerancija i granica tolerancija koja se ne primjenjuje. Da li je to zaista potrebno da se ovako kruto nastupa prije svega ne kada imamo i obvezu iskrcaja. Što se tiče očevidnika, želimo jedan dokument e, i tolerantne granice, te isto tako i pravila za iskrcaj koje su e, prihvatljive u e, mnoštvu naših članica. Što se tiče nadzora E, obveze iskrcaja, a one su u samom, što se tiče i samog iskrcaja i što se tiče prekrcaja na samom moru, to je jedna velika novina, s obzirom da se i ovo činilo za e, upravo kontrolu ribarstva i što je iskrcaj bio predmetom kontrole. Što se tiče e, samih prekrcaja na moru i kontrole na moru, to će dovesti do velikih izazova u logističnom smislu. Postoji isto tako i Isto tako mm, kriteriji dakle samih e, ribolovnih područja a kad je reč o e, samih obveza iskrcavanja u e, samim ribarstvima. Sam problem i isto tako i onih riba zbog kojih je zabranjen izlov, to će se zaista isticati da li će sam kontrola i revizijski mehanizam biti primijenjen kao takav. Prijedlog komisije da se ovo sa ovim novim izazovima suočimo, a to je e, dakle staviti jedan minimum, a kad je riječ o samim CCTV sustavima koji se nalaze na brodovima, to je jedno rješenje da se CCTV sustav e, koristi upravo možda ako jest to cilj kontrole ribarstva, ali to zapravo nije Sjeti se onoga što sam rekao u okvirnoj uredbi. Različiti e, sustavi za nadzor čini se da i time i ribarstvo žele istaknuti svoju usklađenost sa pravilima. Međutim, postoje neki tehnički aspekti, etičke pitanja kad je riječ o korištenju CCTV sustava. Što se tiče same snage motora i tonaže, još nekoliko riječi o tome, Države članice bi svakako već danas trebali certificirati kapacitet samih e, ribarskih plovila. Svakako valja prepoznati e, i činjenicu da to nije e, slučaj u svim državama članicama. Ne treba uspostavljati sustav koji je i skupocjen, a isto tako i često tehnički neizvediv. To neće dovesti do usklađenosti i pitanje je da li nam treba jedno takvo opće pravilo nadzora. Što se tiče samih e, sankcija, nalazeći e, samo usklađenost između e, dakle odvraćanja i imati jasne odvraćajuće mjere, sam sustav upravljanja mora biti suglasan, a isto tako i fer, kad je reč o sustavu kontrole. Kada ribari iz različitih država crpe iste resurse. Važno je da sve stranke shvate da su e, s, pod istim uvjetima, kada je riječ isto tako i o kontrolu i nadzoru. Sama kontrola i provođenja jest u nadležnosti država članica. E, sam e, sustav kontrole Europske unije mora dozvoljavati ovu autonomiju i državama članicama. Prije samog kraja bih e, želio e, da se od danas, gledajući u nekoliko godina napred, e, isto tako i odbor i vijeće moraju isto tako sagledati što to znači provođenje zakona i sankcije, članak 36. u okvirnoj uredbi. Zaključak moje prezentacije, ja bih e, želio istaknuti da bi se osigurala sukladnost u zajedničkoj ribarstvenoj politiku, a isto tako i samo ribarstvo mora se prepoznati da bude koherentno, a isto tako i u praksi da bude što jednostavnije sam princip KIS, a isto tako mora biti i provediv. I zbog toga dijalog je važan ne samo kada se sporazumimo oko pravila, već oko procesa usvajanja, a to je jedno od temeljnih načela koje sam istaknuo u samom početku. Hvala vam lijepo. Merci beaucoup, monsieur Skau. Najpša hvala gospodine Skau Fischer na izlaganju, a sada ću odmah pred riječ Gijomu Prileku. Gdje je Tu je. Iz e, Morbijana u Francuskoj koji će nam predstaviti jedan alat koji im je donekle poznat i koji je jako djelotvoran, a to je telekapeš. Vous avez une de minutes, Guillaume. Merci. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour cette invitation. na pozivu, predsjedniče. Ja ću vam dakle predstaviti platformu Teleka Peš. Tu se radi o e, teledeklaracijama za brodove do 12 metara. Dakle, imamo, predstavit ću vam e, korištenje ovog odbora. Ja radim za odbor za ribarstvo u Morbijanu i zadužen sam e, za statistiku ribarstva već više od 18 godina. Također sam zadužen za regionalni nacionalni odbor za ribarstvo i provedbu platforme za e, prijavljivanje takozvanom teledeklaraciju. Dakle, to koriste svi ribari u Francuskoj i e, morat će koristiti u 2019. od 2019. Ja sam jedan od tih korisnika. Dakle, Telekapeš pokrenut je 2014. godine uz podršku od mreže Farnet. Platforma je postala, zahvaljujući ribarima, simbol inovacije i lokalne kreativnosti i da je pouzdan instrument za održivo upravljanje ribarstvom. Dakle, razvoj Telekapeša nije izvorno bio napravljen suradnji s ribarima, a već, što je jako važno, to su sami ribari radili i razvili. I to je poslužilo kako bi taj alat e, ne samo zadovoljio njihove potrebe, već bi ih anga, već se i oni angažirali u to. A to je ključnog značaja što često zaboravljaju e, ljudi koji stvaraju takve e, alate. Dakle, jača, ovo jača vezu između svih razina vlasti, lokalne, regionalne, nacionalne i evropske. Ovdje se radi o participativnoj platformi dakle između koju, koriste ribari, upravitelji i kontrolori. Dakle tu se radi o svim vidovima ribarstva do 12 do plovila od 12 metara. Tu su dakle nacionalne udruge ribara koriste žandarmerija, policija, nautička brigada i druga tijela. Ciljevi telekapeša. Prvi cilj telekapeša je da omogući pojednostavljenje prijave e, ulova. Sada, kao što znate, ribari moraju redovito dakle, prijavljivati svoj ulov dnevno, tjedno ili mjesečno. Dakle, oni popunjavaju obrazac pa ga šalju dalje državnim upravama koje to e, dakle, analiziraju pod uvjetom. Naravno da je sve to dobro ispunjeno, a u suprotnom vraća se ribaru kako bi on to ponovno dakle, e, popunio e, kako treba. Dakle, ribar je to dosta srdi i često imaju dojam da ta prijava ne služi ničemu. Zahvaljujući Telekapešu već četiri godine ribari uviđaju odmah koliko je važna njihova uloga, njihova individualna uloga u upravljanju resursima. Dakle, može lako koristiti taj instrument i ima dakle e, personaliziranu aplikaciju. Dakle, to je jako važno i omogućuje da se slijede svi podaci koji neće nestati u administrativnom e, oblaku i jako je važno dakle, za očuvanje resursa. Drugi cilj ove platforme Telekapeš jest jačanje mogućnosti upravljanja resursima. Naime, upravitelji ne mogu e, samo donositi odluke e, temeljem predviđanja stanja stokova. Telekapeš im omogućuje da znaju kako je trenutno stanje e, temeljem prijavljenog ulova. Situacija dakle u Morbijanu imamo stanje biomase i izvješća e, o e, ulovu određenih vrsta školjki, na primjer Jakubava kapica. E, u Bretanji se svakodnevno prijavljuje određene broje vrste riba i tako se stalno u svakom trenutku zna kako je stanje i omogućuje da se odluči odobrenje ili zabrana izlova prije nego što se dovede u pitanje stanje resursa. Treći cilj ove platforme jeste da omogući transparentnost, sljedivost koji će omogućiti pojednostavljenje sljedivosti i kontrole. Ovo omogućuje također da se dobiju kvalitetni podaci. tu se mogu dobiti transparentni i sljedivi podaci o ulovu. U nekoliko sekundi kontrolori mogu provjeriti istinost prijavljenog bez obzira koja služba za kontrolu bilo pitanju. Jer su im jednostavno podaci dostupni, a to su podaci koje unose sami ribari. Zadnji cilj jeste da se rekreativni, morski i riječni ribari svih nivoa e, imaju pristup, e, dakle, objedine na istoj platformi. A Telekapeš pruža im zajedničku u mogućnost e, rasprave, raspravljanja dakle i ujedinjenja jer oni često nemaju jednaku terminologiju, a u telekapešu se to omogućuje. Funkcioniranje telekapeša. Telekapeš je platforma koja u biti ima dva korisnika. Dakle, s jedne strane tu je ribar, a s druge strane upravitelj. Prvi korisnik naravno jest ribar koji na raspolaganju ima tri alata. Prvi je web usluga, druga je mobilna aplikacija, a treće je SMS poruka koju može poslati bilo kojim mobilnim uređajem. Tu se radi dakle o e, deklaraciji koju samo ribar, isključivo ribar može koristiti i može pristupiti. Na web račun se može prikopčati sa Wi-Fi ili 3G, bilo da to radi sa kompjutorom, smartfonom, mobitelom i može prijaviti dakle, ribolovne uređaje, količinu ulova i imati povijest ulova i za njih je, za ribare je jako važan feedback jer oni vide što su, u, što su ukupno do tad ulovili kroz razdoblja. Drugi uređaj koji je stavljen ribarima na raspolaganje jeste mobilna aplikacija koja se temelji do sa sad prvenstveno rekreativnom ribolovu koja koristi sa ili bez mreže i osim mogućnosti prijave ulova i informacija o dotadašnjem ulovu i e, informacijama. Ribar može dakle e, popuniti aplikaciju sa fotografijama, geolokacijom e, ulova i sve, to, sve te informacije su arhivirane na njegovu vlastnom računu, dakle kojem on ima pristup stalno. Aplikacija također omogućuje da se prijave zagađenja ili opasnosti u popraćeni dakle fotografijama ili geolokalizacijom postoji čitav niz e, dodatnih mogućnosti na kojima se koje se razvijaju. Treći alat koji je na raspolaganje ribarima jest SMS poruka, dakle sa običnom SMS porukom jako prostim kodom ribar može prijaviti ulov. Dakle, oni koji nemaju smartfon ili internet e, mogu prijaviti i ispuniti svoje obveze. Dakle, tome smo s porukom ribar prijavi ribolovno područje, težinu, vrstu ribe, e, uređaj koji je korišten i datum. I e, odgovor na SMS e, mu može koristiti kao dokaz o prijavi u slučaju kontrole. A drugi korisnik je onaj kojeg zovemo upravitelj upravitelj ima naravno isto tako web e, strancu koja, preko koje dobiva informacije u stvarnom vremenu o broju brodova, uređaja i e, ulovljene ribe. I sve to mu omogućuje da e, raspolaže s kvotama e, i stanjem ribolovnih resursa. On može isto tako putem SMS poruka biti u kontaktu sa ribarima i upravitelj može jako brzo doći dakle do informacija o stanju izlova. Tu također ima jedan treći korisnik ove platforme, a to su službe za nadzor koje raspolažu s dvijema mogućnostima. U slučaju SMS prijave mogu konzultirati dakle ono što je prijavljeno i što je potvrđeno i mogu se također prijaviti, odnosno spojiti, e, u slučaju kontrole mogu se spojiti na ono što, dakle, i znati koje, koje informacije, koje, koju količinu ulova prijavio ribar. Postoji također četvrti korisnik e, koji je neobvezan, a on, tu se radi o prvom kupcu, dakle, to je nešto što smo uspostavili ove godine, dakle, E, ribar može u određenim slučajima prijaviti kome je prodao svoju ribu i tako imamo sljedivost ribe jer i to je nešto što se koristi u Bretanji trenutno samo jednu vrstu ribe. Što se tiče korištenja Dakle, trenutno se ova platforma koristi u Francuskoj, Belgiji i Ujedinjenoj Kraljevini i u kontaktu smo sa Portugalom i Ciprom. Korisnici su svi sudionici u ribarstvu, dakle bilo profesionalni, bilo rekreativni, a i amateri. Hvala vam na pozornosti. Merci beaucoup, le Hvala gospodine Leprilec na ovom jako preciznoj prezentaciji Delka Peša. Tu se radi o jako zanimljivoj e, aplikaciji. Gospođa Elizabeth Druel, izvolite, vi ste na redu. Hvala gospodine predsjedatelju i hvala na pozivu da danas ovdje govorim o reviziji sustava kontrole ribarstva. Ja sam odjetnica za ribarstvo, radim za klijente na provedbi i reviziji uredbe o kontroli ribarstva i danas ću vam govoriti o ovom procesu revizije i o rupama u zakonu koje treba zatvoriti tijekom ove revizije. Međutim, prije toga sam vas željela e, podsjetiti na rupe e, u provedbi, zato što to ne treba zabraniti. Um, dakle, ovo je nekoliko izvoda iz novina koje je, to su naslovi prošlih e, tjedana. Dakle, u lipnju 2018. E, e, Europska komisija je otvorila, pokrenula postupak protiv Irske kako bi uspostavila jedan sustav kaznenih bodova u skladu sa uredbom o kontroli. U, u listopadu Europol je pokrenuo operaciju gdje, koja je dovela do, do do uhićenja 79 osoba koje su e, trgovale e, trgovale perajnom tunom e, u vrijednosti od 12 milijuna eura. Isto u, u listopadu 2018. Rus, revizorski sud je također izdao svoju odluku Prema VFO-u uvjetovanost je povezana sa provedbom sustava kaznenih bodova koji postoji u ovoj uredbi o kontroli. E, revizorski sud je e, nije e, barem u 29 slučajeva nametnuo te kaznene bodove. Radi se o nezakonitom e, e, ribarenju u e, državi članici, u zatvorenom području. Kapetan je dva puta preuzdeo za više od 2000% nije registrirao to u svojim očevidnicima. Inače to ne bi bilo prihvaćeno za financiranje e, da su točno primjenjivali kaznene bodove. Dakle, to je 20% e, subjekata koje je revizorski sud kontrolirao. Onda u, e, u studenom 2018. je također postojao jedan propust vezan za kaznene bodove to jest e, sustav e, vaganja vezan za pelagijsku ribu nije bio pouzdan. E, došlo je do prijevara, tako da irske vlasti su pokušale uključiti CCTV, odnosno nadzorne kamere, u pogone za obradu ribe. I to je samo da vas podsjetim da kada revidiramo uredbu o kontroli ribarstva moramo pogledati i kako se provode ova pravila jer nijedna revizija nije učinkovita ukoliko ne postoji e, dobra provedba tih pravila. Dakle, kada govorim o kontroli e, ribarstva, uvijek razmišljamo o izvršenju i o sankcijama. I izvršenje i sankcije su važna dimenzija e, bilo kojeg sustava kontrole ribarstva, postoje i druge dimenzije kontrole ribarstva. Ja ću se usredotočiti danas na dvije dimenzije ali ima ih više. Dakle, izvršenje, ali i e, prikupljanje podataka, upravljanje i razmjena podataka. Dakle, e, prikupljanje i razmjena podataka je važna za dobar sustav kontrole. To isto tako omogućava znanstvenicima da imaju pouzdane podatke kako bi procijenili stokove. Dakle, radi se o upravljanju podacima. Kada razmišljamo o ove dvije dimenzije, onda moramo razmisliti o tome koji bi trebali biti ciljevi koje želimo ostvariti kada revidiramo taj sustav. Kada se radi o prikupljanju, e, upravljanju i razmjeni podataka, moramo imati potpuno dokumentiran ridarstvo, a kada se radi o izvršenju, onda moramo imati učinkovite e, sustave za odvraćanje i kažnjavanje. Dakle, kada se radi o ovom prvoj stvari, što moramo učiniti kako bi e, postigli potpuno dokumentirano ribarstvo u Europskoj uniji? E, naš uredba ima nekoliko e, rupa, dakle ne uzima u obzir malo ribarstvo, pa komisija predlaže da se zatvore te rupe. Kao što je prethodni govornik rekao, potpuno je moguće da se ispune te rupe u malom ribarstvu korištenjem troškovno učinkovitih i prilagodljivih alata kako bi e, mali ribari mogli prijavljivati svoje ulove. Dakle, ne treba točno jednake e, alate primijeniti na male ribare, nego oni moraju biti prilagođeni e, realnosti. Onda rekreacijsko ribarstvo se isto tako ne uzima u obzir u ovoj uredbi Trebamo više podataka o rekreativnom ribarstvu i trebamo e, stroža pravila vezana za rekreativno ribarstvo kada se ono događa za stokove e, koji, su, podliježu mjerama e, konzervacije. Isto tako obveza iskrcaja, dakle trebamo zatvoriti taj E, taj e, jaz. E, kako bi primijenili obvezu iskrcavanja možemo ih koristiti neke instrumente kao što su promatrači, inspektori na moru i obvezne nadzorne kamere na plovilima. Isto tako mislimo da se treba provesti, e, da Agencija za kontrolu ribarstva mora provesti i procjenu učinka u cijeloj Europskoj uniji. Moramo poboljšati upravljanje podacima, e, krenuti od e, upravljanja podacima na papiru prema elektronskom upravljanju podataka e, i e, pomoći Agencije za kontrolu ribarstva tako da FK bude e, centar za kontrolu podataka o ribarstvu u Europskoj Isto tako moramo ukinuti odstupanja u uredbi o, o vaganju jer sada kaže se da treba e, na, kod iskrcaja e, vagati ulov, međutim postoje tolika odstupanja da taj e, sustav postaje nepouzdan kao što vidimo u Irskoj. Dakle, kada se vaganje vrši u, u pogonima za preradu ribe, onda može doći do prijevara. Idemo dalje na drugu dimenziju kontrole ribarstva, što trebamo kako bi imali učinkovit, e, odvraćajući, transparentni sustav izvršenja. Trebamo tri stvari. Trebamo zatvoriti rupe u sadašnjoj, e, sadašnjoj uredbi, e, to jest one rupe vezane za sankcije e, kada se radi o e, kršenju. Isto tako moramo uskladiti sustav sankcija na razini Europske unije i povećati transparentnost. Objasnit ću e, zašto. Kada se radi o transparentnosti prije 2009. prije donošenja uredbe, komisija je svake godine slala komunikaciju parlamentu i vijeću o teškim kršenjima. Dakle, izvještavala je o broju e, kršenja E, isto tako poboljšanja u pravnom sustavu neke države članice, e, govorila o podacima, o sankcijama i slično. Te informacije e, više nisu javne zato što transparentnost nije uključena u uredbu o kontroli ribarstva. Kao rezultat toga države članice moraju izvještavati svakih pet godina o provedbi uredbe i ta izvješća nisu javna moramo e, zahtijevati pristup dokumentima Europskoj komisiji kako bi imali pristup e, tim podacima. E, željela bih podsjetiti na nešto. U ovoj uredbi imamo popis teških povreda koje se utvrđuju na razini Europske unije. Međutim, postoji jaz. Dakle, kriteriji koji određuju koje, treba, koje trebaju odrediti je li neka, neka povreda teška ili nije, to je ostavljeno na diskreciju države članice. Svaka država članica može donijeti kriterije koje će odlučiti hoće li neka povreda biti teška ili neće. To je dovelo do vrlo različitih tumačenja između država članica o tome što predstavlja tešku povredu. I to je naravno dovelo do ove situacije. Dakle, ovo je e, prošla godina za koju imamo potpune podatke, dakle to je 2014. godina. 2014. godine oko 1500 e, teških e, povreda je utvrđeno u Europskoj uniji. Od, tih, od tog broja možemo vidjeti da većina njih je utvrđena u Španjolskoj, Italiji i ostatak Europske unije samo utvrdio ili izvijestio o vrlo malom broju takvih povreda u odnosu na ove dvije države članice. Također moram e, usporediti ovaj broj od 1500 sa 10.000 teških povreda koje je, su izvijestile države članice 2006. godine. Dakle, e, smanjilo se izvještavanje između 2006. i 2014. godine. Međutim, ova situacija se može izbjeći ako bismo imali jasne kriterije Europske unije koje će utvrditi je li neka povreda teška ili nije. I to je ono što predlaže komisija i mi mislimo da taj prijedlog ide u pravom smjeru jer će doći do e, usklađivanja i pravednog e, postupanja prema svim ribarima Europskoj uniji. Sada idemo na sustav kaznenih bodova. Kao što sam prije spomenula, mi imamo problema sa provedbom kada se radi sa sustavom kaznenih bodova, to se ovdje odražava. Kao što vidite, 2014. godine oko 500 u 500 slučajeva e, dani su kazneni bodovi za povredu e, uredbe. Ako to usporedimo sa brojem aktivnih e, plovila, onda vidimo da 0,5 flota je dobilo bodove za teške povrede 2015. godine. Znači da države članice nevoljko sankcioniraju ribare kada e, počine te teške povrede sa tim kaznenim bodovima. To smo vidjeli u danskom slučaju. Nemam jasno objašnjenje zašto je to tako. Jedan od razloga bi mogao biti zato što države članice ne žele da ribari izgube pristup na e, financiranje iz VFO-a. Međutim, moram reći da e, treba sa zrnom soli uzeti te brojke jer se situacija promijenila od 2014. godine. Zbog nedostatka transparentnosti mi nemamo e, cijelu skupinu podataka vezano za primjenu kaznenih bodova. Države članice, neke države članice su počele davati, e, davati te koznene. Francuska je u siječnju 2016. to započela, a prije siječnja 2016. i do kolovoza izvoza 2018. godine oni su dali 772 kaznena boda. E, ostalo mi još par minuta pa sam željela dati jednu izjavu i reći da kada je donesena uredba 2009. to je bilo istovremeno kad i e, e, donesena uredba NNN. E, mi smo tražili od nekih zemalja da ulože napore kako bi mogli izvoziti svoje ribarske proizvode u Europsku uniju. I uredba o kontroli ribarstva je tu bila kako bismo osigurali da u europskim vodama i imamo snažnu politiku kontrole koja je u skladu sa zahtjevima, snažnim zahtjevima je, za koje tražimo da neke zemlje poštuju ta pravila kako bi mogle izvoziti proizvode u Europsku uniju. I uspjeh te uredbe je vezan uz e, uspjeh e, politike NNN-a i vjerodostojnosti e, te politike kako bi imali snažnu kontrolu. I konačno, u ime mi moramo reći da smo mi dio e, nevladine udruge koji rade na sustavu revizije, sustava kontrole. Imamo zajednički dokument gdje e, smo unijeli detalje ovog e, projekta i to je na raspolaganju na internetu. Želim vam zahvaliti na pozornosti. Merci beaucoup, madame Druel. Druel. Hvala sve troma na izlaganjima sada ću predati riječ kolegama koji žele nešto reći. Gospođa Rodust se javila. Hvala gospodine predsjedniče. Ja bih eh, željela još jednom sve podsjetiti na to da iz izvješća vezano uz tehničke mjere i kontrola svjesno smo stavili na sam kraj postupka i to nakon procjene samog ZRP-a. Tada smo rekli da prvo moramo sagledati kako će se stvari odvijati, a onda ćemo nakon toga doneti tehničke mjere, a isto tako i dati e, u novu uredbu o kontrolama. Nažalost, moram konstatirati da vjerojatno ćemo imati vremenski tjesnac kad je riječ o uredbi o kontrolama Izabel Toma je to već uočila, ona stvara veliki pritisak, uredba o kontroli želimo e, donijeti u ovom sazivu. Dozvolite da napomenem nekoliko nekoliko općih rečenica. Naravno da se kontrole moraju ojačati, naravno da se moraju i e, proširiti kad je riječ e, o zajedničkoj ribarstvenoj politici koju smo utvrdili 2014. godine. I ja sam mišljenja da moramo imati jasne kriterije kako bismo svi znali u što se to upuštamo. Ti kriteriji moraju biti formulirani na način da su e, zapravo primjenjivi i važeći za države članice. Jer ako će države članice imati različite pristupe kao što to danas imamo, onda ćemo imati nepravde i sami ribari znaju o međusobnim kontaktima, oni su povezani i znaju koje su to nepravde koje im se događaju i neće više shvatiti ozbiljno ZRP jer će reći da u nekoj državi A daleko manje kazne dobivaju nego li ja u državi B, a ta nepravda nažalost se događa e, i to ulazi u svijest samih ribara što ova stara uredba o kontroli naravno nije usklađena jedan na jedan sa ZRP-om, to smo znali od samog početka, a i Zbog toga želimo proširenje i ponovno pisanje same uredbe o kontroli. Ono što me uvjerava e, je Telekapeš, e, ova aplikacija je izuzetno zanimljiva i mislim da bi nam svima mogla dati uvida u ono što nas čeka u budućnosti. Nekoliko pitanja. Da li aplikacija e, ispunjava zahtjeve koje mi imamo spram uredbe o kontroli, da li ste se tu već upustili u taj segment. Naravno, u konačnici ne znate kako će izgledati ova nova uredba o kontroli. A imamo, imamo prijedlog komisije i prijedlog parlamenta i kako će u konačnici stvari izgledati ne znamo još uvijek. Ono što mi je jednako tako bilo važno da li i znanstvenici imaju pristup ovoj aplikaciji. Puno je bilo sjednica, puno je bilo sastanaka sa ribarima kako bismo i ribare pripremili i na neki način uvjerili u ZRP i mislim da e, ne treba više davati informacije svaki ribar od 2009. godine od kada smo započeli, e, kada smo izrađivali ZRP, što ga očekuje u budućnosti. Zbog toga mislim da i same instrumente moramo ojačati i poboljšati, ali ne treba nam više uvjeravati nikoga u ono što nam predstoji. Hvala vam lijepa. Merci Ulrike, Peter van Dalen. Hvala Ulrike, Peter van Dalen. <clears throat> Voorzitter, hartelijk dank. Hvala lijepa. Zahvaljujem i e, govornicima. Ja sam e, smatrao to vrlo zanimljivim. Ono što mislim da je bitno, gospodine predsjedatelju, jest da si uzmemo vremena da pogledamo prijedlog za nove kontrole. Moramo imati vremena i u ovom trenutku govorimo stručnu raspravu, ali trebamo vremena jer ova nova uredba o kontroli će imati vrlo važne posljedice za ribare, tako da ona ne smije samo biti brza, nego i kvalitetna. Regionalno odbor za ribarstvo nam još nije dao odgovor na to, pa mislim da moramo e, dobro e, odabrati, a brzina nije najvažnija stvar. Mislim da je kvaliteta uredbe ono što je najvažnije. Moje prvo pitanje je posljednjem govorniku, govornici. Dosta mi je zanimljivo i iznenađujuće da je bilo mnogo problema e, s time da Italija i Španjolska nisu poštovale pravila. Pitam se kako je to moguće? Postoji li nekakav jaz u samoj uredbi? E, ja to ne shvaćam. Želio bih shvatiti zašto se događa da se toliko često ne poštuju pravila. To će imati utjecaja i na kvalitetu uredbe na kojoj sada radimo. To treba popraviti. Imam i pitanje za govornicu koja je prezentirala Telekapeš imam e, nekakva dvostruke osjećaje prema tome. S jedne strane mi se čini da je to dobra ideja, da sustav olakšava ribarima prijavljivanje e, njihova ulova, ali s druge strane imam osjećaj e, kao da idemo u komercijalne vode gdje postoji nekakvi biznis iza toga i da ćemo svi morati koristiti isti sustav. Želio bih znati je li tu postoje samo dobar prodavatelj za toga i koji stoji za toga ili se tome može pristupiti na pravedan način, da to nije vođeno poslovnim ciljevima. I e, posljednje, e, posljednje pitanje je vezano za govornika koji je govorio o danskim e, proizvođačima. Dakle, ono što me zanima je vaganje na plovilu. Za mnoge ribare to zahtijeva dosta e, skupo ulaganja. Dakle, sve se sada pomiče, sve se to važe sada na kopnu. I šteta je s obzirom da treba puno ulagati u to. Trebamo imati e, logistiku kako bismo to prilagodili, pa bih želio čuti komentare vezane za to. Hvala, Peter. Hvala, hvala gospodine predsjedatelju. E, čini mi se da su ciljevi zajednički. Izvjestiteljica koja je e, govorila o tome, dakle da postoje određene slabosti vezane za zajedničku ribarstvenu politiku i da trebamo stvari pojednostaviti. Pitanja koje sam željela postaviti su sljedeća. Kako sugerirate da se borimo protiv štete gdje postoje za, kada se radi o rekreativnom ribolovu? Kako to kontrolirati? Jer mi smo e, željeli e, nekako e, uređivati samo profesionalno ribarstvo. Pitanje slično kolegi vezan je za posljednji slajd na kojem se kaže da je Italija više sankcionira ili više kontrolira. Nismo sigurni. Dakle, onaj e, slajd, ona pita što pokazuje da postoji više sankcija, više kaznenih bodova ili kazni ili postoji više kontrola, nije mi baš jasno. I kako sugerirate da se suprotstavimo e, sa e, problemima u Sredozemnom moru? S jedne strane zato što e, dolaze sada i treće zemlje koje nisu članice Europske unije i koje nisu obvezne e, primjenjivati ovu uredbu. I još jedna specifičnost među ostalima je da flote e, se uglavnom sastoje od malih plovila. I, i sada još ih opteretiti kontrolama nije lako. Mi primjerice nismo za obvezu stavljanja nadzornih kamera na plovila. Zaključujem i kažem da moramo izbjeći određene tehničke specifičnosti. Željela bih dati jedan primjer. Dakle, povezati sankciju sa e, količinom e, proizvoda koji je nezakonito ulovljen u trenutku kada se e, utvrdi povreda ne, ne jamči točnost sankcije niti to da se dobro provodi pravo. To je jedan primjer koji moramo popraviti. To je jedna slabost koju moramo popraviti. E, želim e, zahvaliti, ali želim čuti i neka mišljenja vezana više za sredozemno more. Hvala lijepa. Merci Rosa. Paco mon? Hvala Roza. Paco mon? Hvala predsjedniče i dopustite zahvalim stručnjacima na njihovim izlaganjima. Prijedlog komisije je nešto što smo dugo očekivali u ovom domu. Da, moramo biti ozbiljni, oprezni, ne srljati, jer ovdje se radi o jako važnom, važnoj i delikatnoj uredbi. Dakle, prebrzo raditi nikad nije dobra stvar. Sjećam se da smo prvi put razgovarali o ovoj uredbi u siječnju i jako mi je drago kada vidim eh, da je dobro usklađena usklađene mjere u slučaju teških povreda. Dakle, sada imamo situaciju koja je na neki način ublažena. Drugi zastupnici su također rekli da će s novim tekstom nestati dojem nepravde koji doživljavaju određeni ribari. Dakle, ako postoje opasnosti od sankcija u nekim zemljama, u drugima se zatvaraju oči i pravi se da se ništa nije vidjelo. I unutarnja pravila su takva da možemo to jasno reći omogućavaju da se ne poštuje uredba. Dakle, u određenim zemljama članicama postoji prevelik laksizam komisija je nastojala doći do srednjeg rješenja i postoje neke situacije koje jednostavno nisu dovoljno dobro definirane. Tu se kaže da se ne poštuju pravila o ribolovnim alatima, odnosno uređajima. Pa tekst nije dovoljno precizan, treba reći o kakvim se povredama radi. Evo, u članku 91. postoje povrede koje stiču ravnatelja nekih poduzeća ili ribara koji su možda koji bi mogli napraviti počiniti tešku povredu. Što znači mogli bi? Dakle, sumnja se da bi netko mogao počiniti povredu pravila, dakle, zbog sumnje, pa to je doista zabrinjavajuće. Dakle, komisija i stručnjaci bi nam trebali moći tu nešto o tome reći. Gospodin Skao Fischer, predstavnik e, danskih e, ribara, imao jako zanimljivo izlaganje. Na primjer, kada se govori o plovilima do 12 metara, oni moraju prijaviti svoj ulog e, svojim, u svom djelovodniku. Zatim tu je bio i tu je bila i prezentacija Teleka Peši. Gospođa Rodust je rekla da taj sustav odgovara članku 14. uredbe o elektroničkim e, elektroničkoj opremi. No koja je cijena svega toga, dakle za e, mali ribolov, za plovila manja od 17 ili manja od 12 metara, dakle sve to košta. Dakle, gdje ćemo staviti te sustave u neprikladne kabine na plovilima. Dakle, htio bih doista čuti odgovore na e, sva ova pitanja. I ono što je rekao gospodin Skao dakle, obveza iskrcaja povlači velike e, obveze i posljedice. Evo sad je sredina 11. mjeseca, ali komisija mora naći rješenja za brojne stvari. Dakle, nemamo nikakve kvote za određene vrste e, riba, zatim i CCTV sustav i sve to predstavlja povredu i <laughs> osobnog života i prava na sliku i tako dalje i tako dalje, ali prvenstveno insistiram na cijeni troška. Dakle, eto, to je tema koja nas e, doista duboko brine. I vidim da predstavnik eh, danskog ribarskog sektora, gospodin Skao Fischer, govorio je o teškoćama koje je predstavljalo uvođenje eh, tog sustava. Govorio je o novim mjerama, novom, novim uređajima za eh, mjerenje jačine, snage. Ja mislim da situacija je takva na terenu da ne omogućuje baš takva mjerenja i nema nikakvih objektivnih e, razloga da se to radi. U biti to bi stvorilo dodatne pritiske na resurse. Najprije moramo imati na umu sigurnost flote. Jer kada je more opasno, mora se moći manevrirati i što prije izbjeći opasno područje. No, meni se čini da ova uredba tako što ne predviđa. To je isto kao da na prikriven način e, vršimo pritisak na resurse. Eto, toliko u svakom slučaju hvala vam što ste mi dali riječ. Hvala Pako, Izabel Toma. Hvala predsjedniče, hvala najprije stručnjacima. Jako je bilo zanimljivo čuti ove i vidjeti različite pristupe. Hvala najprije gospodinu Fischeru na ima više stvari na koje se želimo svrnuti. Dakle, cilj nije kontrola. Kontrola je samo alat koji omogućuje da se uredba primjenjuje. To uvijek moramo imati na umu. Dakle, to je sredstvo, a ne cilj. Zatim, proporcionalnost. To je važno, jer ako pravilo doživljavaju ljudi kao nepravednim, onda to neće poštovati. To je jednostavno načelo prava. Zatim, slažem se sa pluridimenzionalnim pristupom ovoj kontroli, jer danas imamo, govori se samo o sankcijama, a mislim da trebamo razviti različite aspekte, dakle, konkretno mislim na obučavanje ribara, osobito onih koji su izloženi kontrolama. A što se tiče pitanja troška, evo nastojat ću odgovoriti kolegi. Dakle, ako se ne uzme u obzir trošak, onda imam težu na polju rentabilnosti i onda će progresivno jednostavno nestajati mali ribolov, a profitirat će dakle, velika industrijska, veliki industrijski ribolov. Dakle, ovo pitanje je dakle jako važno. Sad, glede prijedloga komisije, ovdje se govori o korištenju programa jako jeftinog e, alata. Taj alat mora biti jako jeftin, a ovdje se radi samo o smartfonu. Dakle, radi se o tome da program ne bude ili aplikacija ne bude skupa, ako i kako može da preuzme trošak za nj Europska unija, tako da to uopće ne predstavlja nikakav dodatni trošak za e, ribare, po mom mišljenju, je to tako, eto, ja ću, ja ću predložiti, inicirati da to ne izaziva nikakav dodatni trošak. Uostalom, pitanje kontrole to je nešto što je na javnim tijelima vlasti, a ne na e, ne trebaju to snositi sami ribari. No, e, ne, moram reći da se ne slažem sa onim što su rekli kolege koji su inzistirali na specifičnosti morskih područja. Mislim da postoje specifičnosti koje se tiču ribolovnih alata, područja, ulova, ali pravila moraju biti istovjetna za sve, ovisno o postojećim kriterijima. I žao mi je što moram to reći, ali, e, ali moram reći da e, povreda pravila nije gora ako se počini u Sredozemnom moru, a ne e, nego na Baltičkom. Dakle, sankcija mora biti svugdje istovjetna i istina je da su ribolovni alati drugačiji ovisno o mjestu, da, ali kada se počini povreda, onda povreda je povreda svugdje. Naravno, treba biti proporcionalan. Kao što rekao, evo zaboravio sam, gospođa Druel, dakle, e, nije isto kada za tisuću posto E, povrijedite prava na ulov e, ili 1%, dakle to uopće nisu istovjetne situacije i nema razloga da u jednom i u drugom slučaju, dakle e, s povredom od 1% imate istu kaznu kao i oni koji čija je povreda od 1000%. Zatim, isto tako kao što su kao što je to rečeno, imamo problem sa prikupljanjem podataka, to je rečeno i prije dvije godine kada smo imali saslušanje e, i to je ponovljeno i danas. I doista, a ovdje se obraćam e, konkretno komisiji, doista bilo dobro da se napravi jedan zajednički projekt kako bi agencija za kontrolu ribarstva mogla koristiti sve svoje podatke, podatke koje su na raspolaganju kako bi se to napravilo. Slažem se i s onim što se tiče transparentnosti, no što se tiče kamera za video nadzor, bila bih jako oprezna po tom pitanju jer imamo europsku opću uredbu o osobnim podacima koja je jako važna i precizna i za i koje ne dolazi ni u kom slučaju u, obzir da ju se krši. Dakle, dakle nećemo sad kršiti jedna pravila kako bismo izbjegli kršenje drugih nećemo kršiti jedna pravila kako bismo izbjegli kršenje drugih pravila i još da to inicira e, Europska komisija, to bi, to bi bilo baš pretjerano. Dakle, vjerujem da postoji drugi način i e, mimo CCTV uređaja, dakle, iznjeću neke dodatne prijedloge. Jer tako što moglo bi imati kakav utjecaj e, na uvjete rada. Zamislite bilo tko od vas da, e, da vas se snima 24 sata dnevno e, kamerom, jer to je slučaj ribara, oni su 24 sata dnevno kada su na mori, na moru 24 sata dnevno su na poslu. U svakom slučaju mislim da moramo poštovati uvjete rada. Molim vas mikrofon. Ispričam se. E, imam jedno pitanje. Dakle, nisam razumjela ono što gospodin Fischer govori, dakle, da, da se ide, rekao je da se ide predaleko za mala plovila do 12 metara. To mi nije bilo jasno i nije mi također bilo jasno što je rečeno sa povredama e, djelovodnika e, koje su neopravdane. To, to što je rečeno nije mi bilo jasno i isto tako mi nije bilo jasno u izvješću o povreda, o kaznama iz 2014. rečeno je u od 500 slučajeva Elem, nisam razumjela tih 500 slučajeva i e, kaznenih bodova koji su spomenuti s tim u vezi. Eto, to bi volio da mi se pojasni. Hvala, Werner Kuhn. Hvala, gospodine predsjedniče. Kratko želim zahvaliti na prezentacijama koje nama zastupnicima u odboru za ribarstvo su jako važni kako bismo isto tako i uredbu kontrolama koji se nalazi na stolu kao nacrt kako bismo mogli procijeniti, a isto tako i kako bismo mogli sagledati sadašnje stanje. Naime, ne nalazimo se u zrakopraznom prostoru, imamo agencije za ribarstvo, imamo isto tako i nadzorne mehanizme koji se sa sa svim e, nadležnim službama u državama članicama jesu povezani, a isto tako Pascal Severi koji je prezentirao e, svoje izvješće to drugim riječima znači da nadzor e, samih plovila mora e, biti uspješan, da znamo koje, e, dakle, ribarska flota gdje se nalazi, da ih možemo nadzirati u državama članicama, imamo upravljanje kvotama, što drugim riječima znači da i mala ribarska plovila moraju se odjaviti kada je riječ odjava od e, dakle samih nadzornih službi i kontrola ili kada e, idu u ribolov moraju deklarirati svoj ulov, moraju izvagati na e, samoj vagi, sve ovo već postoji u praksi. Međutim, kada u prijedlogu sada imamo e, situaciju da za sva ribarska plovila, bez obzira na dužinu, trebamo elektronski očevidnik, identifikacijski sustav plovila, e, kameru koja će nadzirati, dakle CCTV sustav, da moramo imati harmonizaciju samih sustava kažnjavanja. Mislim da je to dobro, ali moramo e, diferencirati. Naime, kao što je i predstavnik Danske, e, predstavnik organizatorska Scanfish, kazao da moramo procijeniti sam ulog, a isto tako i korist koju ćemo imati. Operativni radius do 12 nautičkih milja mala plovila imaju svoj radio kretanja, pa onda ih se može kontrolirati i sa e, plovilima za kontrolu. Ako ćemo tu imati prekršaje, moramo sagledati flote i staviti ih u omjer. Španjolska flota je daista veća i procentualno ima veći broj prekršaja nego li što je to e, litarska ili njemačka flota ili estonska flota. Tu moramo imati ravnotežu, ostalom Mislim da u samim amandmanima nije dobro da se uzme još jednom nova definicija pogonske snage samih ribarskih plovila. Jasan je mandat komisije koja naznačuje koje podatke ribarska plovila moraju dati. Kad je riječ o procjeni flote, svaka država članica to mora učiniti svake godine i piše tamo koja je duljina plovila, koja je nazivna snaga motora, koje sigurnosne uvjete mora ispunjavati za svoje plovno područje. Ne smijemo davati nove regulacije onoga što je zapravo već regulirano. Hvala vam lijepo. Ulrike, želiš nešto reći? Pa evo još jedno pitanje koje bih želio uputiti što se tiče e, nadzora plovila i video nadzora, pa ne želimo pratiti ribare, ne glede na kojoj duljini plovila se nalaze, ne želimo ih nadzirati, ali ono što bi imalo smisla kada bismo kameru e, dakle na mjestu gdje se izvlači mreža i ja bih e, postavila pitanja stručnjacima što misle o tome. Ne, nije bilo rasprave o tome da li će videokamera biti i na WC-u ili u samim spavolnicama. To nije sigurno slučaj. Međutim, prva stvar koju trebamo a, učiniti je ta kamera na samim mrežama. Što se tiče malog ribarstva, aplikacija E, je jako dobra. Ne mogu e, shvatiti zašto 12-metarski e, brodić ne bi imao takvu jednu aplikaciju ili ispunio podatke u takvoj aplikaciji svaki ribar danas ima mobitel sa sobom, to bi bilo zaista od velike koristi i pomoći. Želim postaviti pitanje da li s tom aplikacijom se može koristiti, da li bi to bilo rješenje problema malog ribarstva i artizanalnog ribarstva. Merci. Merci, mes chers collègues. Je vais maintenant redonner... Hvala, kolege. Sada ću ponovno dati riječ eh, troma sugovornicima kojima su postavljena pitanja zastupnika. Dakle, istim redoslijedom možete odgovoriti. Dakle, gospodin Skal Fischer prvi, gospodin Prijelek drugi i Elizabeth Ruel treća. Gospodin Skal Fischer imate riječ. Hvala vam lijepa. Hvala isto tako i na ove razmjeni gledišta. Ako neću biti u mogućnosti odgovoriti na sva pitanja i komentare, možda je nešto izgubljeno ili u prijevodu ili ja nisam razumio pitanje. Što znači pitanje što se tiče težine, nisam dotakao težinu eh, i mjerenje težine upravo iz razloga jer je to izuzetno komplicirano kad je riječ o ribarstvu u osnovi riba se sastoje e, od riba isto tako u sebi sadrži voda. Voda e, se gubi čim se izvadi iz mora i možete biti sigurni da ribar kada će e, tražiti cijenu od kupca, on će sigurno osigurati da i sama težina će biti ona koja će se naplatiti. Nema nikakve rasprave između veleprodaje i ribara koliko će se u konačnici platiti za tu ribu. Pitanje mjerenja težine i kako to uskladiti sa uredbom o kontroli i stavljati isto tako i ribu u let da ju održite svježom. I sada kako se možemo to obuhvatiti uredbi o kontrolama? Mislim da zaista trebate imati iskustvo i, i kada imate e, slučaj e, prepakirane ribe na samom moru ovisi o vrsti ribe, naravno i sama težina. Moramo biti jako oprezni kako ćemo e, upravo obuhvatiti ovo pitanje mjerenja težine s obzirom da imate ribare koji iskrcavaju lov gdje moraju transportirati ribu do aukcijske e, dvorane ili e, pitanje onda i tih razlika u težini. Naravno, preuzimanje ribe u dakle samoj luci ili e, na mjestu aukcije, to je razlika, to je teško pitanje. Možda se moramo vratiti korak unazad i postaviti pitanje koliko je potrebno uopće ovo mjerenje težine, možda brojke, a na kraju krajeva kada ribar i dobiva e, dakle samu e, potvrdu narudžbe i potvrdu kupovine, onda bi to mogla biti osnova. Još nekih detalja, možda to i ideja za neke koji će raspravljati o tem, ali izuzetno je teško ovo područje kad je riječ o mjerenju težine. Pitanje koje se ticalo malog ribarstva i malih ribara, ja sam dobio jednu kalkulaciju da je ukupan paket koji možete naći u e-logu, e, isto tako, isto tako i samu snagu motora koju možete kontrolirati moglo bi koštati 30.000 danskih kruna, to je oko 4.000 eura godišnje za mala plovila. To su troškovi i definitivno, naravno da sam otvoren i moja organizacija je otvorena da se pronađe bilo koje drugo rješenje koje bi bilo troškovo učinkovito. Međutim, ove brojke zaista će uplašiti mnoge ljude u ribarskom sektoru. E, tele praćenje, aplikacije za mobitele i sve ovo, to su dobra rješenja. Samo se morate prisjetiti da neka plovila, usprkos tome što su E, isto tako u međunarodnim vodama može biti i mjesta na kojima nećete imati nikakvu vezu. E, to moramo uzeti u obzir kad je riječ o praćenju. To je situacija koju ipak ćemo pronaći u Europi, nepokrivenost signalima, a isto tako imate zaista ta mjesta gdje ne možete uopće uspostaviti kontakt sa telefonima. Također moramo znati da velik broj malih e, ribara želimo tu aktivnost, želimo da se bave upravo tom aktivnošću u samim lukama, ne želimo samo velike brodove koji e, nestaju na nekoliko dana. U ovom slučaju operiranje sa e-logom i sa računalima i sa bilo kakvom tehnologijom neće u praksi funkcionirati upravo zbog toga što su takva plovila podložna utjecaju i morske vode, a znači kako ćemo pronaći rješenje? Naravno, industrija je otvorena prema e, ponuđenim rješenjima, nismo protiv e, ovog pitanja koje se postavlja, a to je prikupljanje veće baze podataka, registracija samog ulova kao takvog, ali potrebno isto tako i praktična rješenja koja su primjenjiva u stvarnosti. Također, kad je riječ o nadzoru kamerama CCTV-u, mislim da možete sigurno pronaći mnoge ribare koji će biti otvoreni za ovo. Međutim, samo e, razgovor o tome, a postoje mnoštvo nesigurnosti kada je riječ o obvezi iskrcaja, a isto tako i e, vrsta riba zbog kojih je zabranjen ulov. No, Dokle god nemamo jasnu e, odredbu oko tehničkih mjera i pravila, sigurno će postojati nesigurnosti za same ribare. Oni su zabrinuti zbog čega mi je potrebno ovako nešto u ovoj fazi za pet godina će svakako biti vrijeme da se započne razgovarati o tome, međutim postoji puno toga što je e, ipak prije na dnevnom redu samih ribara. Što se tiče samih e, brojke Španjolske i Italije koje su e, predstavili moji kolege, stručnjaci podaci su uvijek e, dobri, s njima se lijepo može raditi kako bi se i odasla određeni signal, međutim morate uzeti obzir i broj plovila koji sudjeluje u ribarstvu. Bilo bi zapravo pravedno istaknuti da ove brojke kada bi se to e, stavili i dalje sve brojke, to bi bilo dobro. Međutim, postoji daleko veći broj plovila u Mediteranu nego li e, što je to evidentirano i zbog toga e, su vjerojatno brojke za Italiju i Španjolsku veće. Evo, time sam, vjerujem, dotaknuo sva pitanja. Hvala vam, gospodin Skofišer. Jom izvolite. Hvala, predsjedniče. Što se tiče suradnje sa znanstvenicima u okviru Telka Peša, da, radimo, surađujemo sa znanstvenicima i moguće je izvući sve podatke iz Telka Peša uz neke filtere koje sam vam predstavio u izlaganju. Moguće je, dakle, izdvojiti podatke o ribolovnom naporu, dakle, radimo, pratimo u okviru određenih protokola sa znanstvenicima, situaciju izlova, kako bi se upravljalo e, ribarstvenim fondovima. A što se tiče kontrole, e, Teleka Peš je platforma koja se prilagođava, dakle imamo zajedničku e, zajednički temelj, ali uvijek se može prilagoditi budućim direktivama, odnosno odlukama. Zatim, što se tiče teleka peša, kada se ide na jedinstven alat, onda naravno postoje neke financijska ograničenja. Ali ne smijemo zaboraviti da e, je do Telkapeša došlo zato što e, su oni smatrali prijavljivanje ulova i su više složenim. Dakle, ribar koji se nalazi na moru i mora dakle e, prijavljivati na komadu papira svoj ulov i onda ruke su mu mokre, mora pisati, to se umrlja, onda ne zna ni što je napisao nekoliko dana kasnije i tako dalje. Dakle, to je sve bilo jako komplicirano i naporno za njih. I sva ta prijava je suprotna u biti, evo, svemu tome, dakle, što trebaju ribari napraviti i olakšanju i onom cilju da im se olakša život tako da je Telkapeš bio išao njima u susret. A, inače, Telkapeš bavi se malim, malim obalnim ribolovom, malim plovilima. A naravno, kada se ide na pučinu, onda naravno da nema niti wi niti 3G. A sad, sa SMS-om može se ići preko satelita. Dakle, SMS poruka daje e, informaciju o ulovu čak i kada ste na pučini. Dakle, to je i dalje moguće. Zatim, ako nema e, mreže, svi koji imaju smartphone mogu poslati informaciju, ona će biti pohranjena u cloudu i čim dođete do kopna ili dođete u pokriveno područje, informacija i dalje ide. Dakle, transmisija, prenos informacija je ponovno aktivirana. Dakle, nema stvarnih problema E, te vrste, jer kada ponovo dođete u pokriveno područje, informacije idu svojim putem. Eto, mislim da sam odgovorio na sva postavljena pitanja. Hvala. Hvala Gijom. Prilek. I za kraj Elizabeth Druel. Hvala, govorit ću na francuskom, možda ću tako moći biti jasnija e, o ovom sustavu kaznih bodova. A kao što sam to objasnila kada se kada nadležna tijela države članice uoče ozbiljnu povredu, onda imamo automatsku obvezu da se izdaju e, kazni bodovi onome koji je vlasnik licence za ribarenje i kapitenu e, broda. I onaj moj zadnji slajd o sustavu kaznih bodova pokazuje da su Italija i Španjolska potpunosti ispravno, odnosno ispravno primjenjuju uredbu o kontroli koji je prema tekstu iz 2009. Dakle, kada ima ozbiljna teška povreda, onda se dobiju kazni bodovi. 2014. situacija je bila takva da su neke države članice odbijale kvalificirati neke povrede ozbiljnim E, povredama i nisu izdavale kazne bodove. I to je bio, na primjer, slučaj Francuske. I kao što sam rekao, u vremenu situacija se promijenila, jer od siječnja 2016. Francuska je isto tako počela izdavati kazne bodove. No, tu se ne radi o tome da znamo da li ima više povreda u Italiji ili Španjolskoj. Ne mislim da se to pitanje postavlja, već pitanje koje se postavlja koje, jeste, koje su zemlje te koje ispravno provode uredbu o kontroli. Nadam se da je sada jasno. A što se tiče regionalizacije, i to je pitanje postavljeno u više navrata, mi, se, mi nismo naklonjeni regionalizaciji uredbe o kontroli. Smatramo da postoje drugi alati koji omogućavaju da se uzmu u obzir specifičnosti, regionalne specifičnosti, barem kada se radi o kontroli e, ribolova, a tu su zajednički programi za inspekciju i kontrolu, takozvani skipovi, koji se primjenjuju e, na određene bazene i e, koje je e, agencija, Međunarodna agencija za ribolov svojim GDP-evima provela. A što se tiče pitanja CCTV-a, dakle nadzornih kamera, mi nismo naklonjeni provedbi, dakle, ugradnji nadzornih kamera na plovila do 12 metara, a jesmo za plovila preko 12 metara i to temeljem analize rizika koje je provela e, Europska agencija za kontrolu ribarstva. Dakle, kamere šalju informacije nadzornim e, agencijama, a nadzorne agencije ne, ne šalju dalje nikome e, vide i odlučuju kada će provjeriti, kada će pregledati te snimke. Dakle, pregledat će se e, dati trenutak iskrcaja od 15 minuta i ne više i ponavljam, da postoje kamere koje su uspostavljene drugim prehrambeno poljoprivrednim e, sektorima na primjer u Francuskoj imamo kamere u klaonicama kako bi bili sigurni da se taj postupak e, odvija na prikladan način dakle to već postoji isto tako i u poljoprivredi možda bilo korisno razgovarati i sa tijelima vlasti koje su uspostavile taj program e, nadzornih kamera e, da se vidi kako su kako se postaralo da se ispoštuje zašta privatnosti i zašta podataka. Hvala. Hvala vama, gospođo. Ja želim naglasiti kvalitetu izlaganja stručnjaka koji su jako dobro objasnili pitanje kontrole da, da, ako izvoli. Pako Milamon želi nešto reći. Još jedno pitanje koje bih želio postaviti. I to Teleka peše predstavnik, ja se zahvaljujem na ovom vašem pojašnjenju, ali želim postaviti pitanje koji je trošak svega. Izvolite, Gijom. Pa, to predstavlja trošak, ali trenutno platforma Teleka Peš košta 10 do 15 eura po ribaru godišnje a ako to svedete na po danu ribarenja, to je jako malo. U biti skoro pa ništa. Upravo tako. Jer kao što je rekla Elizabeth Thomas, svatko ima e, smartfon. U biti platforma se koristi sa smartfonom ili običnim telefonom. E, e, internet je dovoljan ili mrežna pokrivenost. Dakle, nema ništa dodatno. Dakle, trošak je obrada podataka u biti. Da. Ne, ovo je izvrsna aplikacija. Dobro, hvala. Hvala sve troma. A sada će Elizabetona raditi na ovom dosjeu. Dakle, želimo i njoj izvjestiteljima u sjeni puno uspješnog rada. Ne brinite se, nećete biti sami, pomoćemo vam. Hvala. Sada ćemo razgovarati sa Joaom Mačadom, glavnim direktorom glavne uprave za pomorstvo i ribarstvo za razmjenu mišljenja. To redovno radimo. Dakle, Joao je tu, negdje u blizini, vjerujem. Tiens,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 On va attendre 5 minutes. Yeah. auto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 za zatvorite vrata, oni koji trebaju izaći neka izađu, oni koji trebaju ostati neka sjednu. Voilà, ça y est, tout le monde est installé. Eto ga, svi su skoro, svi su sjeli. Dakle, dolazimo, kao što rekao, do točke sedme dnevnog reda. Radi se dakle o razmjeni gledišta sa žvavom Mašadom, glavnim direktorom glavne uprave Mare, Digi Mare, koji pozdravljam i želim mu dobrodošlicu na, na našeg odbora. Imaćemo dakle redovitu razmjenu gledišta o ribarstvu krajem zakonodavstva, dakle krajem mandata. Dakle, evo, primit ćemo se kraju mandata. Treba posjetiti da su dva zakonodavna dosija u tijeku pregovora, mislim na tehničke mjere i na višegodišnje planove za stokove u zapadnim vodama. Imat ćemo u ostalom večeras trijalog o tome. Drugi dosije bit će uskoro usvojeni. I draga Klara, nadam se da će višegodišnji eh, plan za demerzalne stokove u sredozemlju. Evo, vidjet ćemo kako ćemo ga organizirati. U svakom slučaju, nadamo se da ćemo moći što veći broj dosija organizirati prije kraja mandata. Dakle, dragi kolege, nakon e, govora gospodina Čada, imat će riječ e, koordinatori, a onda svi ostali. Najprije dajem dakle žavu riječ i još jednom se zahvaljujem na dolasku. E, Hvala lijepa, dragi Alane. Štovani zastupnici, članovi ovog odbora, želim zahvaliti na pozivnici što eto još jednom možemo razmijeniti gledišta upravo u vašem odboru kad je riječ o glavnim temama, a koje se nalaze na dnevnom redu. Pet mjeseci prije novog izbor novih izbora, vjerojatno je to i posljednja prilika za mene da se eto o, u širokom smislu obratim vama i da raspravimo svoje pitanje. S obzirom na pregovore i s obzirom da imamo neke ključne dosije koje se paralelno odvijaju, a da ne govorimo o raspravama kad je riječ o Brexitu i svim implikacijama koje će to imati za Rezbirva. Ovo je ipak isto tako jedan dobar trenutak da zapravo obuhvatimo sve ono što smo zajedničkim snagama ostvarili u zadnjih 4,5 godine. A upravo zajednički smo učinili velike postigli velike napretke i mislim da možemo svi biti ponosni na učinjen posao. Predložili smo višegodišnje planove i to u postepenim koracima koji odražavaju upravo kompleksnost ove tematike i potrebe da se uči zapravo iskustva. I isto tako smo e, ispregovarali vrlo uspješno dva višegodišnja plana za Baltičko more i za Sjeverno more koji zaista jesu e, već u ovom trenutku na snazi. Ovo mapiranje uključuje i mjere konzerviranja koje pomažu e, u obnovi ribih stokova na razini e, koji će mogu dakle dati najveći održivi prinos a isto tako u ovim planovima smo stavili i raspone najdržeg održavog prinosa što daje dovoljno fleksibilnost u kvotama s time da se upoštivaju e, i obveze iskrcavanja, ali isto tako e, se može e, na neki način imati koristi od ovakvog ribarstva. Regionalizacija e, mora biti učinkovita kroz e, upravo sudjelovanje skupina država članica implementirajući zajedničke preporuke i e, koje su se nalaze u delegiranim aktima komisije. Uspješno smo ispregovarali i novi okvir za prikupljanje podataka koje stupa na snagu, stupila na snagu 2017. godine koje daje ujedno i dobru osnovu za nadzor implementacije e, zajedničke ribarstvene politike. Zahvaljujući našim novim, e, novoj uredbi, e, uredbi o nadzoru ribarstva, korištenje vanjskih ribarskih flota sada je zapravo najtransparentniji i uračunljiviji, te isto tako i održav sustav na globalnoj razini. A ne smijemo isto tako i zaboraviti da smo usvojili i europski eh, fond za ribarstvo i pomorstvo koje nam pomaže upravo da dosegnemo i do javnih e, ciljeva političkih e, koje smo osvojili. Usprkos tome e, nalazimo se iznad najniže razine implementacije samog korištenja u sadašnjem višegodišnjem financijskom okviru. I kada pogledamo i izvan naših granica i kada pogledamo mora izvan naših granica, također smo bili uspješni u zastupanju načela kada je riječ o okolišnom i isto tako održivom e, gospodarenju na međunarodnoj razini. Bilo da je riječ o našim e, sudjelovanjem u RMF-ovima ili e, kroz naših partnerskih ugovora o državnom ribarstvu ili kroz učinkovite politike suzbijanje zapravo samog nezakonitog, neprijavljenog i neregularnog ribolova. Primjerice, plavoperana tuna koja je bila gotovo kolabirala prije nekoliko godina, uz naša nastojanja se ponovno oporavlja. U svim ovim dosjejima koje sam spomenuo, parlament i komisija surađivali su izuzetno e, blisko i kako bi se ostvarili sami ciljevi zajedničke ribarstvene politike kako bi se osiguralo i okolišni i socijalni i održivost europskog ribarstva i to na dugoročnim osnovama. Sam napredak je zaista značajan u mnogim dijelovima Europske unije. Ribarstvo su zapravo u najboljem mogućem stanju u kojem su bili u zadnjih nekoliko desetljeća, u posljednjih šest godina, broj ribljih stokova koji su došli do održive razine povećao se sa 20 na 53 i to od 76 promatanih vrsta. U 2018. godini 97% E, ukupnog e, ukupnog broja stokova kojim upravlja Evropska unija, a s, obzirom i na znanstvene e, doprinose možemo kazati da 97% stokova se koristi na održiv način. Sami podaci pokazuju i nešto što mislim da je jako važno za sve nas i što moramo imati na umu, a to je kada se održivo lovi riba, onda to nije samo zaštita okoliš, već je to e, na neki način dobro i za gospodarstvo, jer održivo ribolov nije samo održavanje biomasa ribih stokova, već isto tako i e, pospješivanje socioekonomskog značaja same flote. 7,7 milijarde eura vrijednih iskrcaja sa prosječnom e, dakle, dobiti od oko 17%, to je zaista jedna visoka i zavidna razina profitabilnost. Prosječna, dakle, prosječna uloženi trud povećao se za 18% od 2008. godine. To su upravo brojke koje trebaju nas ohrabriti sve zajedno, ali želim isto tako biti i iskren kada iznosimo ove podatke. S obzirom da smo postigli ovaj napredak, e, istovremeno moramo istaknuti zabrinutost e, nekih e, upravo najnovijih razvoja događaja i želim vas pozvati da ne oslabite upravo ovu ambicioznost koju smo pokrenuli, niti ove zajedničke ciljeve koje smo postavili. Vi znate da komisija je zaista zabrinuta sa ishodom prvog čitanja Europskog parlamenta, a kada je riječ o Jadranskom moru i plan upravljanja Jadranskom morom, jer e, po našem mišljenju ignorira sve naše zajedničke opredeljenje, a ide se protivno znanstvenim e, načelima, te isto tako i načelima zajedničke ribarske politike, te isto tako negira zajedničku viziju dugoročne održivosti samog ribarstva dva stoka koja se tiču plana u Jadranu, a u izuzetno kritičnoj fazi, a isto tako i sredina koja se nalazi e, pred kolapsom, mi smo se bili nadali da ćemo ipak biti ambiciozniji, a ne manje ambiciozne situacije u Mediteranu ostaje izuzetno zabrinjavajuće. 2015. godine 85% stokova bili su prekomjerno eksploatirani. Za Mediteran, kako bi eto konačno e, odustao od šampiona e, nositelja titule e, najvećeg izlovljivača riba, čini se da je to od najvećeg interesa za naše ribare u ovom morskom bazenu. Ovo je ujedno i razlog zbog čega višegodišnji financijski plan za demersalne vrste u Mediteranu je izrazito izrazitog značaja i važenja. Ambiciozan, ali realističan plan i usvajanje tog plana prije ovog kraja ovog saveza ujedno bi bio i značajan e, stupanj kad je riječ o opredjeljenosti E, u svemu onome što smo bili obećali kad smo donosili zajedničku ribarstvenu politiku. Brojne deklaracije, brojne opredeljenja koje smo svi zajedno potpisali u posljednjih nekoliko godina svjedoci su tome, a upravo napredak jest učinjen kad je reč o dosijevu gospođe Agljere, ali žalimo što glasovanje o izvješću, a isto tako je odgođen samo donošenje mandata i glasovanje o ovom dosijevu. To će otežati, ukoliko ne, i onemogućiti da se ovaj plan donese prije kraja saziva u parlamenta i da će to zapravo nadalje odgoditi e, potrebne akcije kako bismo e, time na neki način obuhvatili loše stanje stokova. Ali nadamo se da ćemo pronaći rješenje tijekom prosinca i da će se glasovati o samom izvješću. Moramo ostati u realnosti prije svega kada je riječ o morskim bazenima poput Mediterana koje su zapravo na neki način zaostaju i moramo zaista naći praktična rješenja i moramo isto tako sagledati i sve faktore socioekonomske naravi. Budimo, međutim, jasno, ne možemo oslabljivati naše ključne ciljeve koje smo donijeli. Ovo bi podrivalo sve naše politike, našu vjerodostojnost i našu reputaciju. Najbolji socioekonomski zaštitnik jest upravo da osiguramo riblje stokove i isto tako da ovi riblji stokovi budu prinos, ali i održivi. Zajedničko opredeljenje, kada je riječ o ambicioznoj mm, planu, a isto tako i napredak okoliša, e, održivost e, europskog ribarstva, E, u dugoročnom smislu može biti vodilja i za naše rasprave, a kad je riječ e, o svim e, otvorenim dosijejima. Što se tiče tehničkih mjera, napredak je postignut u zadnjem političkom trijalogu koji se održao u listopadu. No, međutim, taj napredak nije dovoljno velik. Isto tako moramo istaknuti da se samo rješenje nalazi na pragu donošenja, s obzirom da postoje još neka otvorena pitanja koje su e, neke, e, neke od ovih sporazuma e, su zapravo znače povratak prema postojećem rješenju koje je zapravo zastarjelo i ne odgovara potrebama današnjice i samog sektora. Tehničke mjere daju i samom sektoru i nacionalnim administracijama e, neke veće fleksibilnosti, a isto tako i regionalizirani pristup. Komisija je spremna da se ide još korak naprijed što se tiče e, mapiranja zapadnih mora i kao što sam rekao, želim gledati i ovu situaciju kako bismo u drugom političkom trialogu s vama večeras postigli ovaj napredak i nadam se da ćemo biti u mogućnosti pronaći kompromisne rješenja koje će nam omogućiti da dođe do političkog sporazuma i da upravo ovaj važan plan za zapadna mora stupi na snagu prije izlaska Ujedine kraljevine iz Europske unije, a to je krajem ožujka 2019. godine. Ovaj politički kontekst koji sam želio ocrtati govori nam o tome da moramo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo imali jasnoću i kako bismo imali sigurnost svih dionika koji upravljaju zapadnim morema. Jako je važno da moraju, mogu imati planiranje za budućnost jer su oni koje moramo svakako e, imati na umu kada ćemo večeras tražiti kompromise i kada razmišljamo o dugoročnim posljedicama ovog dugoročnog plana. Što se tiče razdoblja nakon 2021. i VFO, komisija bi željela unaprijediti e, sve elemente kako bi se upravo izbjegle kašnjenja i odgađanja i započinjanja sa tih novih e, programskih perioda. Komisija je predložila s tim u vezi da e, VFO treba podupirati ciljeve zajedničke ribarstvene politike, te isto tako akvakultura, plavo gospodarstvo i isto tako i međunarodno preuzete obveze Europske e, unije u upravljanju oceanima. Želim isto tako insistirati na važnosti razvoja e, održivog plavog gospodarstva te isto tako pospješivanje međunarodnih aktivnosti u upravljanju oceanima javnost, te isto tako izravno upravljanje e, zaslužuju da imaju tu dodanu vrijednost i da doprinesu kako bi se upravo stvorili dobri preduvjeti u razvoju jednog e, gospodarstva koje je u zaostatku koje uključuje i ribarstvo. Što se tiče ribarstva, naši prijedlozi koji se tiču no, višegodišnjeg financijskog okvira trebali bi upravo biti element koji će omogućiti implementaciju zajedničke ribarstvene politike prije svega kad je riječ o ostvarivanju najvišeg održivog prinosa i upravo obaveze iskrcavanje. U tu svrhu komisija je predložila da se ide prema javnoj potpori kojoj na neki način isto tako e, ribarske aktivnosti e, koje se trebaju zaustaviti, te isto tako i e, završetak samih ribolnih aktivnosti gdje god je to potrebno. Nadamo se da ćemo dobiti i potporu parlamenta u vezi tih prijedloga. Što se tiče uredbe o kontrolama, nadamo se da ćemo moći ići naprijed koliko god je to moguće, a još i pod sadašnjim sazivom ovog Europskog parlamenta. Nova uredba još e, jednom pokazuje da isto tako politika kontrola trebaju biti oblikovane za sljedećih 10 do 15 godina i vjerujemo da e, upravo investirajući u kontrole jest investicija u budućnosti našeg ribarstva. Samo samo kontrolni sustav koji dobro djeluje i koji ima svoju budućnost, moći ćemo ostvarivati naše ciljeve kad je riječ o zajedničkoj ribarstvenoj politici, a isto tako drago nam je što vidimo da je ubrzan napredak unutar vašeg odbora, a vezano uz naš prijedlog koji se tiče e, samih e, mjera Opće komisije za ribarstvo sredozemlja, te isto tako što se tiče Maroka, imali smo jednu raspravu, vrlo produbljenu raspravu i želim samo naglasiti dvije točke iz ove rasprave. Prvo, u cijelosti se slažem s vama da i zakonitost samog teksta koji je spregovaran, jest zapravo ključan moment i, i želim danas potvrditi da mi sa strane komisije smo uvjereni da ovaj uzima e uzima zapravo i presude suda Europske unije i kad je riječ isto tako o području Zapadne Sahare. Novi sporazum omogućuje i prikladno distribuciju svih prednosti koje dolaze iz e, samog ovog sporazuma koji će imati koristi i za europsku flotu, ali i za flotu Maroka, a prije svega područja zapadne Sahare. Mi ćemo raditi u nekoliko idućih mjeseci zajedno s vama i zajedno s vijećem na tome da dovršimo sve ona otvorena pitanja ili barem da učinimo značajne iskorake koje će nam omogućiti da nastavimo e, raspravu, a kad je riječ e, o tome da se zaključi ovaj sporazum u sljedećem sazivu parlamenta. U međuvremenu ćemo i nadalje promovirati pojam upravljanja oceanima, te isto tako e, držati se svih onih obaveza koje smo preuzeli, a pred ovim odborom smo donijeli ovo prije četiri i pol godine i kako bismo bili sigurni da članice izvan, zemlje izvan Europske unije isto tako se bave zaštitom stokovima isto tako da naši konzervatorski mehanizmi će se poklopiti sa sličnim međunarodnim mjerama kako bismo zaštitili riblje stokove. Europska unija predvodi put e, kad je riječ o globalnim akcijama i kad je riječ o upravljanju oceanima, a što je u skladu sa E, održivim ciljevima, ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih naroda i opredeljeni smo da i nadalje razvijamo našu ključnu i vodeću ulogu u ovom području. Također ćemo implementirati prvi partnerstvo za ocene koje smo skopili sa Kinom, a isto tako i sa ključnim akterima u području oceana, Sporazum koji bismo željeli potpisati jeste sljedeći, to je sa Kanadom. Forum dionika Europske unije za upravljanje oceanama bit će posvećen upravo oceanima i morima u čitavom svijetu i mi ćemo nastaviti biti angažirani i u pregovorima u okviru jedinih naroda, a kad je riječ o izradi novog međunarodnog zakonodavnog obvezujućeg instrumenta a isto tako konvencijom prava mora i za područja koje se nalaze izvan jurisdikcije države, BBMG instrument. Mi ćemo nastaviti doprinositi našim konferencijama koje smo postigli e, u okviru konferencija o ocenama te svemu onome što je postignuto u posljednjih nekoliko godina. Prošlog mjeseca na Baliju Europska unija je dodjela 300 milijuna eura inicijativama koje su povezane sa zaštitom mora, plavom gospodarstvu, e, održivom ribarstvu, te isto tako pitanjima promjene okoliša. Nastavit ćemo isto tako u regionalnim organizacijama za upravljanje ribolovom pitanje konzerviranja, te tako i mjere koje će biti izrađene na temelju najnovih znanstvenih postignuća, te isto tako upravljanje samim ovim akvakulturama kao takvima. Nastavit ćemo surađivati sa partnerskim državama kako bismo eliminirali nezakoniti, neprijavljeni i neregulirani ribolov, te kako bismo mogli unaprijediti nove e, generacije E, nove generacije sporazuma, a kako bismo i partnerskim državama omogućili da imaju daleko veću vrijednost iz ovih gospodarstva koje se tiče mora, a na održiv način. Nadamo se da će ovaj odbor biti snažan, opredjeljen partner u svim ovim nastojanjima i da će u cijelosti podupreti isto tako nas u preuzimanju odgovornosti za oceana i to na globalnoj razini. Prije no što završim, dozvolite da još istaknem nekoliko stvari. A kad je riječ o Brexitu, moramo istaknuti da Europska unija i Ujedinjena kraljevina sami Timovi za pregovore, kao što znate, suglasili su se oko teksta e, dakle, oko teksta i isto tako i potvrđenje sam tekst prošle nedelje. Sada je potrebno da se ratificira ovaj sporazum, a u kontekstu e, samog gospodarskog partnerstva sa Ujedinim kraljevinom, Uspostavit će se jedan novi sporazum sa Ujedinim kraljevinom kad je reč o ribarstvu, to je prije svega e, pristup morima, e, raspodjeli kvota i to kad je reč o stotinu stokova. Europsko vijeće potvrdilo je ponovno da je sporazum o ribarstvu zapravo prioritetan za Europsku uniju i da bi trebao biti izgrađen na temelju postojećim pristupima morima, a isto tako i na postojećim kvotama koje su određene za stokove. Proces u samom tranzicijskom periodu izlaska Ujedine kraljevini do 31. Eh, prosinca 2020. godine zapravo predviđa status quo za ribarstvo u ovom tranzicijskom razdoblju pristup eh, i raspodjeli mora ostaće nepromijenjene, a i zajednička ribarstvena politika i nadalje će se primjenjivati na Ujedinu kraljevinu. Kvote za 2020. godinu o njima će se odlučivati eh, predstavnici 27 članica Europske unije uz konzultacije sa Ujedinim kraljevima. To je članak 131. sporazuma o razdrživanju. Što se tiče pregovora, komisija će pregovarati u ime EU27 plus Ujedinjena kraljevina. No, komisija će nastaviti E, biti pripravna i moramo biti pripravni za sve eventualnosti koje se mogu dogoditi, uključivo isto tako i i scenarija kada bi sam ovaj sporazum zapravo bio um, odnosno kada ne bi stupio na snagu. I sami dionici i Isto tako, valja istaknuti da moramo imati smjernice što možemo očekivati, što trebamo učiniti u slučaju da se sporazum ipak ne oživotvori. U takvoj situaciji komisija i države članice će usko surađivati kako bi očuvali isto tako i interese ribara. Nemojmo odustati od e, zajedničkog duha i naše dugoročne vizije e, održivosti kako u Europskoj uniji, tako i u čitavom ostatku svijeta. Stoga računam na suradnju u ovom odboru i uz e, vaše predsjedanje, Alen, da ćemo ipak surađivati koliko god je to moguće, da bismo koliko god je to moguće ipak unaprijedili sve eventualne zakonodavne dosije koje još uvijek e, jesu na neki način u obradi sve do kraja vašeg saziva. Hvala vam lijepo na pozornosti. Najpše hvala vam Sada odmah predajem riječ koordinatorima i počinjem sa koordinatorom iz reda Pučana, Gabriel Mato. Tri minute, izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju, hvala glavni e, ravnatelju na ovom e, objašnjenju i što ste nam objasnili neka pitanja koja, kojih ću se dotaknuti. Svima nam je drago da smo prešli s ovog jednog e, plana oporavka na pravi plan. Bez obzira na ove kvote, mi bismo željeli da je to učinjeno na jedan drugačiji način. Međutim, govorite o Jadranskom moru i o sredozemlju. Ja bi o tome govorio zajedno. Mislim da smo proveli jednu vrlo tešku raspravu, e, zaista tešku. Mislim da je to bilo upozorenje da trebamo surađivati i razmišljati o tome kako radimo stvari. Slažem se kada se radi o sredozemlju da je glavna uprava e, rekla da nažalost nismo danas glasali, međutim možda je bolje da danas nismo glasali o nečemu što bi pogoršalo stanje ribara. Mi smo odlučni da E, snažno djelujemo na sredozemlju, ali moramo se dogovoriti oko metode. Posebno u našem klubu i u Španjolskoj nemamo dvojbi o onome što treba učiniti. Glavni ravnatelj je rekao da moramo biti ambiciozni i realistični, međutim mislim da je ponekad komisija izuzetno ambiciozna, ali ni uvijek baš realistična. Možda trebamo biti ambiciozni, ali manje realistični. A sada ću spomenuti fondove. Rekli ste da moramo ispuniti ciljeve I sama komisija predlaže da se smanji fond za 5%, međutim naravno jedno nije s drugim kompatibilno. Europski parlament jasno kaže da trebamo e, ostvariti zahtjeve, međutim to nećemo učiniti sa manje sredstava i to je crvena linija za ovaj parlament. Postoje određeni aspekti, nekad ne propuštam priliku da to kažem, da trebamo svakako svakako spomenuti i periferne regije. Međutim, moramo vidjeti zašto je e, ta razina toliko niska. Moramo to analizirati. Možda uključujemo previše detalja, previše birokracije kako bi e, sami ribari mogli pristupiti tim fondovima. Kada se radi o Maroku, komisija još uvijek ima puno posla. Još uvijek je potrebno dosta edukacije o koristima sporazuma ne samo ja, nego i drugi prijatelji ovdje u parlamentu e, se bore protiv tog sporazuma i mislim da bi e, komisija mogla pomoći kada se radi o ovom edukativnom aspektu kako bi ih uvjerili u koristi sporazuma. Vodili smo i e, prošli e, tjedan raspravu o tome da većina odbija taj sporazum. I na kraju bi rekao nešto o Brexitu. Moramo ratificirati pristup vodama i kvotama. Međutim, možete li nešto bolje objasniti? Govorili ste o jednom okviru globalnog sporazuma, ali ništa konkretno. Pristup e, vodama, pristup tržištu ili se to sve uklapa u opći okvir e, sporazuma o slobodnoj trgovini. To možda može biti vrlo E, vrlo komplicirano zbog tarifa koje treba platiti. Međutim, u jednom globalnom sporazumu bilo bi izuzetno teško zamijeniti jednu temu drugom. Možete li nam to malo više pojasniti? Ok, Ricardo. Hvala lijepa. I ja bih e, želio zahvaliti glavnom direktoru što nas se to ovdje pridružio. E, moj prijatelj je izvjestitelj u Sijeni. Ja se slažemo sa mnogim stvarima koje je spomenuo i gledamo na stvari slično kao i glavni direktor. To je posljednji sastanak našeg odbora PEŠ u ovom sazivu, pa zahvaljujem vama i timu koji ste vodili i zahvaljujem također i komisiji. Imamo neke dvojbe koje idu dalje od ribarstva i zahvalni smo na vašoj potpori. Ja bih želio izraziti potporu vašim dvojbama eh, vezanim za najudaljenije regije. i bilo, došlo je do e, različitog pristupa vezano za planove upravljanja kada se radi o ovim e, najudaljenijim regijama. E, posebne karakteristike tih regija su zaista važne. I spomenuo ih je i sam predsjednik Juncker. kada je definirao kada definiramo financijske omotnice moramo osigurati da e, naše regije budu zaštićene a to je zaštita e, koju, s kojom moraju upravljati i same najudaljenije regije moramo raspravljati o potpori e, nekim ribarskim flotama E, sviđa mi se ambicija koju ste izrazili. Sviđa mi se ambicija koju je izrazila komisija. I sada se vraćam na ono što ste rekli u vezi sa sredozemljem. Usprkos činjenici što shvatam e, ciljeve, a to je da zadržimo maksimalno održivo prinose do 2020. Možda to, ne samo, možda to nije nemoguće, ali je to nešto za što se moramo izboriti. Također moramo sagledati i naše ciljeve za 2020. A moramo jasno jasno utvrditi plan upravljanja jer možda nećemo do 2020. ostvariti ciljeve. Moramo biti ambiciozni. Možda nismo realistični, ali moramo biti ambiciozni. Ne smijemo se sada predati i reći eh, da ćemo izgubiti bioraznolikost do 2020. Mislim da mi je isteklo mojih tri minute, pa ću zaključiti. dakle kada se radi o globalnom upravljanju Evropske unije, moramo osigurati da budemo e, vodeći u globalnoj raspravi. Moramo se usredotočiti na globalnoj slici, a ne samo na naše granice i naše teritorije. Tu ulazi i pitanje e, e, ciljeva vezanih za neregulirano ribarenje. Dakle, to mora biti dio vanjske politike nezakonito neprijavljenog i nereguliranog ribarova. Ako pogledate koliko je novca uloženo u ribarstvo karipskog otječa, e, moramo se držati naših ciljeva. Nisam završio sa pitanjima, ali moram tu stati. I Ricardo. Hvala te najpšte, Ricardo. Petar Vandalen Dalen u ime sada. Hartelijk dank, eh, meneer Machado, voor uw komst. Zahvaljujem gospodinu Šadu što ste ovdje došli, a zahvaljujem i na e, pregledu koji ste nam dali e, na kraju mandata. Ja se s vama slažem da možemo biti zahvalni što e, situacija u ribarstvu u europskim vodama je sada puno bolja nego što je bila prije 4,5 godine. Održivost je izuzetno važna i Ponosan sam i zahvalan e, za aspekt regionalizacije koji je ovdje uveden. Mi to vidimo u godišnjim planovima za Baltičko i Sjeverno more i to je dobro. S druge strane, kada pogledamo unatrag, moramo priznati da je ova godina e, godina razočaranja. Dakle, e, najgori dio je bio prošle godine kad je bilo komentara što ćemo učiniti za tehnička pravila za ribarstvo. To je zaista bilo loše stanje jer inovacije na kojima provodimo mnogo vremena su na neki način e, zakočene. Znanstvene analize e, su ispunjene e, zaista lošim podacima i kada se radi o tehničkim e, propisima ja sam očekivao malo jači doprinos komisije. Komisija se dosta potrudila da potakne ribarstvo, ali očekujem još uvijek nekakve rezultate. Moramo ostvariti rezultate. ali to mora biti rezultat e, znanstvenih analiza, inovacija, a nismo još došli do toga. Također sam čuo da izazovi za novi saziv i mandat će biti reforma ribarstvene politike. Nova komisija, kogo će to biti, morat će stvoriti novu ribarstvenu politiku. Možda nam možete nešto reći o tome. Spomenuli ste i Brexit. Možemo satima govoriti o tomu, naravno, ali drago mi je da će e, šefovi vlada i država da su šefovi vlada i država stavili na dnevni red ribarstvo i da se ribarstvo neće koristiti za koncesije u, drugim vrstama, za popuštanje na drugim područjima. Mi vidimo koliko je važno ribarstvo, ono mora ostati važno, moramo biti oprezni i osigurati da se ribarstvo ne zamijeni za nešto drugo. Hvala lijepa. Yes, thank you so much. Ministra. Da, hvala što ste došli u naš odbor i zahvaljujem što ste poslali tako e, snažnu poruku vezanu za cilj e, MSY i e, isto tako se obraćam na kritično pitanje mapiranja Jadranskog mora. To je nešto što je palo na dno umjesto da se digne na površinu da jer o tome raspravljamo već toliko godina u ovom odboru. Drago mi je što ste jasno izrazili to pitanje. Zeleni će uvijek braniti e, ciljeve e, maksimalnog održivog prinosa i mi se uvijek borimo u tome kada se radi o zajedničkoj ribarstvenoj politici. Imam konkretna pitanja vezana za temu e, dizanja toga na površinu. Ako želimo biti vodeći, a zaista mislim da dobro to radimo na globalnoj razini, onda moramo onda moramo najprije počistiti ispred vlastitih vrata. Imam konkretna e, pitanja vezana za e, takove, dubokomorske takove. Kada gledamo E, detaljno u to pitanje nalazimo neke nedosljednosti. Dakle, kada smo e, vidjeli da su ministri za ribarstvo slijedili prijedlog E, komisije šest e, e, vrsta je sada izbačeno iz ovih takova. Dakle, to je bilo vezano za znanstvene, znanstvene prijedloge ICCT-a i da će to omogućiti eksploataciju tih stokova. Dakle, iz tog popisa takova su skinuti neki stokovi o kojima su dobili savjete. Dakle, moje pitanje pitanje zašto ste tražili e, savjet ICES-a e, kada se radi o sigurnim biološkim granicama, kada e, ribarstvena politika zahtijeva maksimalne održive prinose. Dakle, imamo li neke savjete vezane za zastupnike i zašto komisija nije slijedila odredbe u svojim pitanjima i zašto je u područjima 1, 3 i 4 e, izuzela neke e, stokove iz e, takova. Isto tako smo imali dugu raspravu o planovima odbačaja ribe i još jednom želim potvrditi cijelu situaciju. Dakle, parlament je prihvatio delegirane e, akte, međutim, s obzirom na veliku količinu podataka e, država članica, koje je nekoliko puta e, potvrdio SDSSF, E, mi smo željeli e, da se daju izuzeća samo u onim slučajevima koji će se zaključiti 2019. godine. Želim potvrdu da u slučaju nedovoljnih e, informacija hoćete li povući ove delegirane akte. Hvala lijepa. Hvala na zastupnike. Dakle, u principu imate jednu minutu, dakle, molim vas da se toga držite. Koordinator ima malo više vremena, dakle, sada riječ ima Klara Gljera. Hvala, gospodine predsjedatelju i e, dobrodošli e, glavnom direktoru. Ja ću biti vrlo brza i e, govorit ću o nekoliko aspekata. Mi smo zadovoljni sa pitanjem crvene tune i izgleda nam dosta e, zanimljiv e, plan upravljanja vezan za oporavak. Dakle, toliko smo radili na tome. Imali smo velike napore u ovom sektoru i dobre rezultate. Vi ste nam dali jednu zanimljivu, e, zanimljivi podatak. Vi ste rekli da ste za 18% e, se povećali e, srednji oporavak. Ja sam pozitivno iznenađena, ako je to tako. Plan za sredozemlje na kraju, nakon što e, smo razgovarali sa izvjestiteljima, e, mislili smo da e, možemo zatražiti bolji sporazum. vjerojatno bi bilo gore glasati danas. Slažem se s vama i s komisijom da je dobro imati plan upravljatnje. Mislim da sredozemlje i ribovni sektor to zaslužuje. Budućnost će morati biti drugačija od sadašnjosti ali e, vidimo da se to ne provodi s obzirom da su neke mjere nemoguće. Treba ćemo velike e, promjene ako želimo da taj instrument bude e, koristan u budućnosti. I zato se nadamo da ćemo sklopiti ovaj sporazum s Marokom. Nadam se da komisija radi dobro i zadovoljni i sa sporazumom sa Gvineom Bisao. Pako. Hvala gospodine e, predsjedatelju na ovom izlaganju. Želim vas e, pitati jednu stvar vezanu za obvezu e, za obvezu iskrcaja. Mi smo malo zabrinuti. Prije tjedan dana sam dobio jednu, jednu, jedno izaslanstvo, primio jedno izaslanstvo iz Francuske koji je dobi... Dakle, e, postoje neke vrste za koje ne postoji nikakva kvota. Mi znamo da vi radite na tome, pa nam kažite nešto o tome. Postoje li određene zabrinutosti? Možete li nam objasniti kako stoje stvari? Osim toga, e, govorili ste da ima 53 e, vrste kada se radi o maksimalnom održivom prinosu. Možda moramo malo promijeniti kvote ove godine kako bi imali fleksibilnost. To je ono što želimo jer se radi o izvanrednoj godini Gineja Bisao, potpuno se slažem, čestitam, ali želio bih znati kada će biti potpisan taj sporazum i kada možemo predvidjeti da će e, stupiti na... Hvala. Hvala lijepa, ja se želim zahvaliti na ovom vašem izlaganju. Apsolutno sam u E, suglasan s vama da smo Jadran završili onako kako smo završili. Za mene to osobno je skandalozno. Mislim da ribari tim dugoročno nismo pomogli, već samo kratkoročno. Što se tiče sredozemlja, dvojbe su velike i kod mene moramo pokušati krenuti pravim putem, a mislim da je taj put jako udaljen od nas. Što se Brexita tiče, Brexit to je doista i za mene problematično pitanje. Ako nakon izbora novog parlamenta tek u rujnu će parlament biti osposobljen za rad, ne mogu zamisliti da i nekakav sporazum e, o ribarstvu možemo s parlamentom zaključiti u o razdoblju. I žao mi je što ribarstvena politika koja je zapravo je dovela do samog Brexita još uvijek je otvorena u samim poglavljima i tek sada čini se da su se intenzivirala nastojanja da se i to riješi. Mislim da će ribarstvo imati velike probleme Brexitom. E, što se tiče VFO-a, čini nam se da ribari moraju biti nagrađene ako konačno realiziraju samo zakonodavstvo i mislim da ne smijemo ni na koji način smijemo dopustiti da ukoliko postoji e, nestanak stokova ili da nemamo sredstva za tako se i da platimo onda poravnanje kada je to riječ bilo o Baltiku, to je nešto što je bilo u starom e, samim starim programima mogu se suglasiti sa kolegom Makom, ne smiju se sredstva smanjivati, moramo da pače pokušati stvoriti instrumente kojima će se i sredstva smisleno koristiti. Kako stvari stoje sa trgovinski sporazum sa Vijetnamom i mislite li da bi Tajland morao dobiti žuti karton e, i da on zapravo preuzme ulogu Vijetnama? Hvala, gospodine predsjedatelju. Zahvaljujem i glavnom direktoru. Imam dva pitanja i nekoliko brzih primjedbi. Jako me pogodilo pogodio je vaš vrlo pozitivan uvod e, u odnosu na e, posao koji smo obavili i ovo e, vezano za 18% viška ove godine kada se radi o ribarstvu. Također je istina da vi često dajete određene sugestije, donosite vaše dosije i mi smo u kontaktu sa teritorijom. Ovaj podatak o teritoriji e, nije e, toliko... E, da li je 18% realna raspodjela za sve za sve ribare ili je samo za industrijske ribare i one veće ribare. Isto tako ja se slažem kada se radi o sredozemlju da trebamo se posebno obratiti na sredozemlje. Međutim, tu je pitanje metode, zato što sredozemlje u odnosu na druga mora ima u sebi jedan e, problem, a to je da se moramo suočiti s drugim zemljama. Mi ovdje namećemo našim ribarima neke mjere, dok druge zemlje koje također izlaze na sredozemlje, kao Sjeverna Afrika, ne poštuju te mjere. Kada se radi o o Jadranskom moru dobila sam i znanstvene podatke to koje nam je GPBM dao. Dakle, nismo potpuno se kretali u mraku. I zato pitam zašto komisija kada se radi o sredozemlju i sabljarki imamo i kave mjere, a komisija ide uvijek dalje od toga, a onda Maroko i druge zemlje e, tamo poštuju odluku ikata. To ne shvaćam baš. Dakle, opet je razlika između ambicija i realnosti. Hvala, gospođa Hvala. Hvala gospodinu Mačadu na vašim pojašnjenjima. Stvari da se sredstva ne koriste za e, projekte lokalnog razvoja ribarstva Željela bih znati jeste li točno analizirali zašto se ta sredstva nisu koristila. Jeste li bili u doticaju sa sektorom i lokalnim dionicima? I drugo, e, pitanje Brexita. U jednom scenariju, ako nema sporazuma, kako ste se pripremili? Jeste li sagledali pitanje Škotske? Hoće li u Škotskoj biti referendum da se e, pridruže, pridruže Europskoj uniji i što će biti sa ribljim resursima Škotske? Možda ste razmotrili tu mogućnost, ona može postati stvarnost. kada se radi o planovima upravljanja, ja sam za zaista iznenađena što je parlament glasovao protiv plana za Jadransko more, jer kada smo vidjeli kako smo vidjeli danas, e, neki stokovi su e, dopušteni. Da, to znači da e, trebamo se žrtvovati, ne samo zato što dolaze izbori. I sada kada se radi o sredozemlju, Mislim da smo se trudili kako bismo postigli ravnotežu i želim zahvaliti Klari Aguileri na njezinom trudu kako bi e, iznašla određeni kompromisne amandmane koji su vrlo uravnoteženi za koje se nadam da će biti usvojeni. U Kini smo govorili o novom e, sastanku, o novom upravljanju. Kina je posvuda, ona e, svugdje ribari i to utječe i na europsko ribarstvo. Kako daleko ćete, mislite da ćete ići sa Kinom? Hvala, Izasku. Jad. Biti ću brza. Kada se radi o plavoperanoj tuni, očigledno je da su funkcionirale mjere očuvanja, ali vidimo da u Irskoj nema kvota za plavoperanu trunu. Iako smo bili najbolji u provedbi mjera e, očuvanja, e, postoje e, druge ribarice koje ribare na obali Irske i mislim da ne postoje jednaki uvjeti za sve. Kako stvoriti jednake uvjete za sve za one e, koji provode te mjere. Oni bi trebali biti nagrađeni s nekom kvotom. A što se tiče e, Brexita, koje ćete mjere poduzeti ako dođe do potpunog prekida? Govorili smo o tome da ćemo u prosincu imali, imati tekst koji treba biti ratificirani. Ako ne bude ratificiran, moramo imati neke zaštitne mjere, a ne čekati dok se to ne dogodi. E, postoji velika nesigurnost, posebno e, od kuda ja dolazim, i Škotske i Irske i svih tih e, voda. I što će se dogoditi s onim plovilima koje su inače ribarila u vodama Ujedinjene kraljevine? Hoće li oni dolaziti u Irske vode i ribariti? Isto tako što se tiče morskih pasa, imamo Španjolce koji dolaze i neregula, neregularno e, ribare e, morske pse. Mislim da to moramo e, sagledati i moramo pratiti i unijeti neku zaštitu. Hvala, Jana Kun, jedna minuta. Hvala, generalni direktor Mahado. Prve napomene, Brexit Biće potrebno da i u pregovorima nastojimo da održimo stabilnost, a isto tako kad je reč o kvotama između pojedinih država članice da ostanu na snazi, a ne samo imati pristup vodama, jednako pristup tržištu. To je bio jedna od točaka koje moramo uključiti. Znanstvena suradnja tu igra presudnu ulogu. Rekli ste 140 vrsta ribova dijelimo sa Britancima i zajedno ih lovimo. Treba nam brzi rashod kako bi ovaj sektor imao sigurnost. Što se tiče planova upravljanja, dobro je da je, imamo premije za, e, dakle, na neki način stavljeno van pogona, ali ako je stok u lošem stanju, uvijek krećemo sa druge strane i kažemo moratorij ili zabrana ulova i onda se stvari ispregovaraju na 40-50% e, smanjenja u kvote ali u komisiji moramo imati inicijativi da se i sektoru ponudi nešto, ne samo da e, se vlovi prema najvećem održavom prinosu, već da i mali artizanalno ribarstvo i ribarnje ostane očuvano, a ako im unapred kažemo da imamo e, sam sporazum morali bismo još dodati sredstva ako pogledamo situaciju u sredozemlju, dati jednu ponudu sektoru unaprijed i kazati sektoru ne želimo da padnete, ne želimo da nestanete, to bi time dalo i snagu i hrabrost samom sektoru ribarstva u tom području. Dragi moj Werner, poruka je primljena. Eto, mislim da su svi postavili pitanje, rekli što su htjeli, sada ponovno dajem riječ Žao Mašadu koji će nastojati koliko god je to moguće odgovoriti na sva vaša pitanja. Hvala. Hvala na svim pitanjima koja ste postavili i na ono što ste rekli i što je u skladu s onime što smo radili u ovih četiri i pol godine. Naravno, ja ću se samo usredotočiti na pitanja koja ste e, postavili i pokušati odgovoriti na to. Što se tiče budućnosti MFF-a, kada imate smanjenje e, jer jedna država članica ne plaća u fond, trebate biti realistični, ali morate biti i ambiciozni. Zato jer i sa e, manje 5% možete prilagoditi e, sredstva realnosti današnje politike. I ono što trebamo za provedbu e, zajedničke ribarstvene politike i e, ono što mora popratiti samo provedbu za RPA u 2021. nije jednaka potpora koju smo trebali 2014. godine kada smo započeli s prvim koracima provedbe e, reforme te politike. I zato mislim, ne mislim da smanjeni proračun e, neki način utječe na mogućnost prilagodbe fonda novoj realnosti. Ono što svakako smatram je da ne bismo smjeli nastaviti E, imati mentalitet e, da se trebamo opustiti i raditi kao obično ili raditi kao što smo radili prije. Mislim da moramo e, gledati prema budućnosti i vidjeti koje su izazovi kojima se moramo suočiti i prilagoditi se s tim izazovima. Izazovi s kojima se suočavamo danas nisu jednaki od onih prije pet godina ali zaista mi je bilo drago ako možemo detaljnije razgovarati o nekim e, pitanjima. Možete uvijek doći u komisiju i sudjelovati u tome razgovoru. Brexit. Pokušat ću e, se baviti sa svim pitanjima koje su postavljena. Kao što sam već naglasio, Naravno, ako se ratificira ovaj sporazum o izlasku, jer onda će doći 29. ožujak i e, potpuno smo na scenariju na, na rubu litice. Dakle, mi smo se pripremili tako što smo alarmirali e, gospodarske subjekte o tome što bi se moglo dogoditi ali nemamo nikakav konkretni zaštitni mehanizam koji bi se mogao pozabaviti sa situacijom ako ne dođe do sporazuma. E, Ujedinjena kraljevina postaje onda obalna država i više ne možemo tamo ribariti. Situacija će biti da ako se taj crni scenarij obistini, biti će flota koja će ostati u luci. Dakle, to je jednostavno realnost. Međutim, mi svi moramo razmisliti o tome, moramo razmisliti o tome da se ratificira sporazum i to će biti najbolje za sve. Ako se e, ratificira, onda imamo tranzicijsko razdoblje, prijelazno razdoblje do 2020. a u ljetu 2020. postoje dva, dvije mogućnosti. Kao prvo, je drugo prijelazno razdoblje, dakle produženje koje može trajati ili godinu dana ili dvije godine, dakle do 2022. najkasnije. Druga mogućnost je privremena e, carinska unija dok ne dođe do budućeg sporazuma koji se može zaključiti. Ako odaberemo drugu opciju, dakle te privremene carinske unije, politička izjava kaže da u tom slučaju e, ribarski proizvodi nisu dio carinske unije. E, razlog tome je jednostavan. Zato što smo mi uvijek željeli imati strogi paralelizam kada se radi o pristupu vodama, pristup resursima i pristupu tržištu. Ako ste u Carinskoj uniji, onda nemate pristupa vodama. Dakle, nema načina kako možete tražiti da e, Carinska unija uključi pristup vodama. Jedini način je da to riješimo je da izvučemo ribu iz Carinske unije. Dakle, mi nemamo pristup vodama, oni nemaju pristup tržištu. Drugo, deklaracija kaže da kada se napravi taj izbor, dakle 1. srpnja 2020. do tog datuma moramo učiniti sve što možemo da sklopimo jedan sporazum o ribarstvu. Dakle, do tog datuma moramo učiniti sve što možemo da sklopimo taj sporazum. Zašto? Ako je izbor Ujedinjene kraljevine da se produži prijelazno razdoblje, nema problema. Nastavit ćemo kao i tijekom prvog prijelaznog razdoblja, to je primjenjuje se e, zajednička ribarstvena politika, imamo jedan mehanizam konzultacija sa Ujedinjenom kraljevinom. Ali ako Ujedinjena kraljevina odabere drugu mogućnost privremene carinske unije, onda nemamo mehanizam za utvrđivanje kvota 2021. godine kada dođe kraj 2020. nećemo znati kako utvrditi mehanizam kvota. I tu govorimo o 100 stokova. Dakle, nije to Norveška gdje imamo pet ili 6 stokova svake godine. Dakle, ovdje imamo 95 zajedničkih stokova Dakle, na kraju 2020. mi nećemo imati mehanizam za, niti za dijeljenje stokova, niti za pristupa vodama. Možemo li ići tamo, možemo li ribariti. Dakle, moramo pokušati sklopiti sporazum do ljeta 2020. Morat ćemo pokušati to zaključiti što je prije moguće. Pregovori o budućem sporazumu će, nadam se, početi istovremeno dakle od travnja sljedeće godine. Pregovori o cijelom tom sporazumu. Međutim, sporazum o ribarstvu, mi tu imamo rok od srpnja koji ako se nalazi u političkoj deklaraciji kao najbolji napor, to je stvaran rok za nas, jer kada dođe prosinac 2020. i ako smo u privremenoj carinskoj uniji, nećemo imati mehanizam za utvrđivanje kvota. I zato zaista moramo pokušati učiniti sve što možemo da to ispregovaramo. Ali ako ste prošli kroz političku deklaraciju, kaže se da je sporazum o ribarstvu dio sveukupnog eh, sveukupnih budućih gospodarskih e, odnosa sa Ujedinom kraljevinom. Dakle, on neće biti e, sam za sebe. On će se pregovarati posebno, ali će biti dio sveukupnih odnosa. A isto tako se kaže da e, sporazum o ribarstvu mora biti pridružen i dosadašnjim sporazumima o pristupu vodama imamo nešto na što se možemo osloniti. Međutim, sve će se dogoditi tijekom pregovora i možete očekivati da se mi već pripremamo za to. Ne baš od nedelje, ali od prije godinu dana. Morat ćemo, dakle, proći kroz te pregovore. Ako sam još nešto zaboravio u vezi s Brexita, ne znam, ali uglavnom mislim da sam obuhvatio ključna pitanja. Gospodin Van Dalen, očekujete više vodstva od komisije u smislu tehničkih mjera. Naš je prijedlog tu, pokazuje vodstvo. E, mislim da se problemi drugdje događaju, ne u komisiji. Ali mi smo i dalje opredijeljeni da pokušamo naći rješenje. I još uvijek se nadam da možemo to pokušati prije e, kraja ovog e, saziva. Dakle, bitno je da imamo novi režim tehničkih mjera. E, trenutni režim je zastario i komisija stalno to govori i ponavljan. Mi smo za tehničke inovacije u ribarstvu. Dakle, ako želite riješite pitanja ribarskog sektora i ako želite riješiti pitanja ribarstva, oceana, klimatskih promjena morate e, naravno se dotaknuti pitanja inovacije i tehnologije u ribarstvu. Komisija potpuno to podupire i bitno je da ne zatvorimo vrata inovacijama u ribarstvu. Gospođa Angstrom, mogu se vratiti e, kasnije e, kada se radi o vrlo detaljnim pitanjima. Dakle, dubokomorski stokovi o kojima smo odlučili prije dva tjedna, e, nijedan nije vezan za, e, za MSY. Dakle, to su e, mjere predostožnosti. Dakle, to je polazna točka. Kao što sam rekao, u veliči, velikoj većini slučajeva tražili smo nema problema obrisati takove. Mi ne brišemo takove kako bi to bila jedna e, svrsishodna politika. neki od tih takova su 10 tona. Zar ne postoji rizik za biomasu ako e, tak od 9 e, tona, ako njime upravlja Brisel? Ima li potrebe za time? Dakle, nije postojao rizik za situaciju, za stanje stoka. A bio je slučaj da smo vratili tak jednoj državi članici, zato što ta država članica je imala 98% taka. Zar trebate imati odluku iz Brisela za to? Ali jedna stvar koju sam želio reći, a to je važno. Činjenica da nemate tak ne znači da nećete primijeniti mjere upravljanja. Tak nije jedini instrument za upravljanje ribarstvom. Možda nemate utvrđeni tak za jednu vrstu od petona, tona, ali još uvijek možete imati mjere upravljanja i mi ćemo e, to slijediti iz komisije kako bismo osigurali da ne dođe do uništavanja stoka. Ali trebate li uvijek tak? Mi smo smatrali da to nije potrebno i to, to su potvrdili znanstvenici ali drago bi nam bilo s vama u više detalja o tome raspravljati. E, plaće u ribarstvu su povećane 18% od 2008. Da, e, to je informacija koju mi imamo, ali to je naravno prosječan, prosjek. E, informacije koje ja imam od prošle godine i godinu prije Flota je dodala eh, jedan, jedan eh, profit od 18%, eh, povećanje od 18 do 20%. I vi znate da postoje poteškoće zapošljavanja jer u nekim državama članicama moramo naći zaposlenike iz dalekih zemalja. To je jedan sektor koji se suočava sa izazovom da privuče e, osoblje iz Europske unije da radi i da privuče novu generaciju ribara koji žele raditi u tom sektoru. To je najveći izazov. Ali kao što sam rekao i želim biti jasan, e, radi se o jednom prosjeku, a prosjek je ono što je. Ako pitate ribare, da sam na njihovom mjestu, ja bih rekao to je lijepo, ali ja ne dobivam prosjek, ja dobivam e, mjesečnu plaću i ona uvijek nije e, u toj kategoriji povećanja od 18% koje sam ja iznio. E, dakle, kada se radi o obzi iskrcaja i ribama koje sprečavaju ribolov, e, koje ograničavaju ribolov, imamo jednu posebnu situaciju u vijeću u prosincu gdje znanstveni, znanstveni savjeti o takovima na nultoj razini ali druge e, zemlje nemaju kvote i mi se tu suočavamo sa teškom situacijom. Država članica e, ima usputni ulov i lovi druge vrste i riskira od 1. siječnja da njihova plovila budu u luci i da ne mogu loviti sa drugim e, sa drugim, e, drugim, e, na drugim e, vodama zato što će ako love imati usputni ulov vrsta koje su u nultom taku. Naravno, komisija dala svoj prijedlog, postoje druge ideje o kojima se raspravljalo u vijeću, države članice se pojedino savjetuju kako bi našli rješenje do vijeća u prosincu. Da, Maroko, e, Gineja Bissau, Sporazum sa Gineom protokol je e, bio 15. studenog, međutim ne znamo je li, hoćemo li ići e, na privremenu primjenu ili ne, ali smatramo da će sve biti završeno do veljače. Znamo da postoji e, potreba da se e, brzo krećemo, ali mislimo da ćemo imati dobar rezultat ovih pregovora. Tajland i žute kartice, mislim da je gospođa Rodas postavila ovo pitanje. Da, Tajland je e, stvorio mnogo problema. Već je tri godine i oni su zaista prouzročili mnogo problema. Postoji još mnogo Yesterday I, ha I called the Thai ambassador who came uh, to see me. Jedna stvar je izuzetno važna. E, dakle, to nije vezano toliko za NNN, ali e, ono što je bitno je ratifikacija jednih od, e, od konvencija svjetske organizacije rada i tajlandski parlament to odobrava upravo ovog tjedna. Drugo, E, imali smo neke probleme nereguliranog ribolova koji je regionalni sud odbacio, ali središnja vlada se žali i e, žali se vrlo snažno. Dakle, Tajland je uložio velike napore, ali još nismo odlučili u komisiji ili započeli postupak za povlačenje ali s obzirom na sav rad i na sav napor i napredak koji je učinjen, E, mislimo da možemo očekivati da će se neke stvari promijeniti. Povlačenje kartice nije kraj, nego, je to, nego se radi o tome da moramo nastaviti dijalog sa Tajlandom, ali to nije kraj cijele priče. Moramo nastaviti o tome razgovarati na nekom drugom forumu. I konačno, Dakle, e, provedba VFO e, e, Neke od tih stvari su zbog pravila koje imamo, ne toliko pravila VFO-a, nego naravno mi podliježemo i uredbi o zajedničkim odredbama. Međutim, kada imamo male firme, onda je to s time vrlo teško upravljati. Ja se slažem s gospođom Bilbao da moramo razmisliti i pokušati izbjeći nastaviti s takvim sustavom u budućnosti. Sredozemlje, gospođa Brijano, da to je e, posebno područje, ali toliko posebno da ponekad pokušava e, nekako izbjeći pravila. Shvaćam e, izazov što moramo pregovarati e, i sa Sjevernom Afrikom jer imamo i druge stranke s kojima moramo pregovarati, ali moramo biti dosljedni sami sebi. I e, Jadransko more i zapadno sredozemlje su vezane samo za evropske vode. Ne možemo imati opravdanje Maroka i Tunisa. Dakle, radi se samo o vodama Evropske unije barem u Jadranskom moru nismo bili dovoljno ambiciozni, ka, odnosno toliko ambiciozni koliko smo očekivali. Onda ono što je rekla gospođa Bilbao vezano za Kinu, mi smo zaključili prošlog ljeta E, oceansko partnerstvo s Kino koje, e, pokriva e, sav opseg naših razgovora i o plavom gospodarstvu i o nereguliranom ribolovu. Kao što ste svjesni, Kina je, je nešto o čemu susjedi često prigovaraju onome što radi Kina, ne samo na Pacifiku nego i u Africi i to oceansko partnerstvo, e, tu postoji očekivanje da će to dati veliki poticaj dijalogu koji vodimo sa Kinom, posebno kada se radi o NNN-u i tu možemo imati jedan čvrst dijalog sa Kinezima. I važna stvar koju sam želio naglasiti jest da je ovo partnerstvo potpisano na samitu, to jest pred premijerom Kine i E, predsjednikom komisije i predsjednikom vijeća što naravno tome daje veću političku dimenziju. To više nije e, razgovor između ministarstava. To je nešto što je usvojeno na samitu i naš cilj je da dobijemo odobrenje na razini samita od strane viših, e, viših slojeva vlasti u Kini. Naravno, sad to moramo provesti i vidjeti e, koje je, kako zapravo funkcionira to partnerstvo. I konačno, jedna stvar koju je gospodin Kun rekao, da, preksit i znanstveni savjeti e, su tu bitni. To je bitan dio sporazuma da e, naravno dijelimo temelj za evaluaciju i nadamo se da ćemo i dalje koristiti ISIS kao što smo to radili do sada. Ideja VFO-a i uvjetovanosti, to je kreativna ideja, ali nisam siguran da će mnogi e, to razumjeti. Ja shvaćam da ste rekli da trebamo dati novac samo onima koji poštuju politike, ali možete vidjeti to i na drugu stranu, na drugoj strani, dakle da ispunite politike morate imati novac za to. I način na koji je VFO osmišljen je da olakša državama članicama i sektoru da postignu ciljeve politike. I to je način na koji je to funkcioniralo e, i prije. Dakle, na taj način je to osmišljeno do sada. Mislim da sam odgovorio na većinu pitanja, ali biti ali rado ću odgovoriti i na daljnja pitanja. Hvala lijepo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le Vietnam. hvala. A Vjetnam? Evo, samo minutu jer poslije više nećemo imati prijevode. E, pregovori su u tijeku o slobodnom trgovinskom sporazumu, ako ste o tome pitali, dakle ribarstvo će biti dio toga, ali još do toga nismo došli, u vremenu, mimo slobodnog trgovinskog sporazuma, biti slobodno trgovinski sporazum s Vjetnamom će uskoro biti ratificiran, a vodimo, imamo dijalog o NNN ribolovu s Vjetnamom, uložili smo žuti karton s Vjetnamom, kao što znate, tako da je dijalog u tijeku no i dalje treba puno toga napraviti, puno napredak treba ostvariti jer izazov te flote je ogroman, kontrola nepostojeća, tako da imamo veliki izazov kako bismo to zaključili s Vjetnamom. Hvala, najpše hvala žao, hvala na ovom dijalogu, hvala dragi kolege što ste postavili prava pitanja i možemo zahvaliti žao. Et